Bueno, buenas tardes. Dobar dan još jednom. E, htjela sam pozdraviti delegaciju e, Svazija koja je ovdje danas s nama. Predajem riječ osobama koje su sa mnom za stolom, a nakon toga ćemo imati e, razmjenu mišljenja. Moguće je isto tako da imamo i intervenciju putem video linka osobe koja je u Južnoj Africi. Svazi je zemlja koju nismo često uh, susretali u ovim okolnostima i koja nam je ovdje danas prisutna sa jednom delegacijom s visoke razine. S nama je senatorica Žabulile Mašuana, koja je i ministrica uh, zaštite okolišta. I tu je uh, kolega Mini, ministar E, industrije, zatim potpredsjednik vlade dad e, član parlamenta, Sikubuzo Balamini član zastupnik u parlamentu, još jedan poduzetnik i Nen Rekenberg također poduzetnik. Mislim da smo s ovime e, pokrili sve članove delegacije, ako sam nekog ispustila, ispričam se, to je zbog izmjena zadnji tren. Kao što znate, Europski parlament je u svibnju 2015. usvojio hitnu rezoluciju vezano za eh, obranu eh, ljudskih prava Tulani Maseko eh, i Veki Makubu. Moramo si čestitati što je ova rezolucija što je temeljem ove rezolucije došlo do oslobođenja tih spomenutih e, osoba koje su bile pritvorene čija su ljudska prava prekršena. Naši današnji gosti pojasnit će nam što su sve uspjeli napraviti nakon usvajanje rezolucije s ciljem poboljšanja e, zaštite ljudskih prava u Svaziju. Prije svega dajem riječ senatorici s Masuama. Izvolite. Puno hvala, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem u ime Svazija što ste nam dali ovu priliku da se obratimo Europskom parlamentu. Poštovana predsjedateljice, ovdje u delegaciji imamo ministre, članove parlamenta i predstavnike poslovnog sektora. Kada smo pročitali vašu rezoluciju vezanu uz svazi, vidjeli smo da u njoj postoje netočnosti i nedosljednosti. Zbog toga smo odlučili da bi bilo važno doći ovamo i obratiti se Europskom parlamentu kao glavnom dioniku. Europska unija je velik partner Svaziju u mnogobrojnim područjima, recimo u programima socioekonomskog razvoja i ostalim područjima kao što su trgovina, financiranje razvoja, izgradnja kapaciteta i upravljanje. Poštovana predsjedateljice, u sklopu suradnje bismo željeli istaknuti nekoliko pitanja o kojima smatramo da je važno razgovarati, a to je smrtna kazna. Mi smo kao kraljevina Svazi mogli do sada već nekoliko puta surađivati sa, Europskoj uni, sa Europskom unijom i u UN-u razgovarali o smrtnoj kazni. To je samo jedan od e, načina suradnje sa vama. Poštovani Ovdje smo zato da bismo razgovarali o napretku ostvarenom u e, pogledu rezolucije, ali isto tako želimo istaknuti ona pitanja u e, pogledu kojih e, se šire netočne informacije. Što se tiče rezolucije, ona se bavi trima područjima: slobodom izražavanja i okupljanja, posebno vezano uz dvije posebne skupine u Svaziju. Ja ću vam dati ažurne informacije o tome. E, govorimo o dakle Tulanima Seku i Beki Makubu. Mi se nadamo da ćemo ovdje moći i pojasniti svoje stajalište kao kraljevina i da ćemo moći neke stvari pojasniti časnim zastupnicima ovog doma. I zato dajem riječ svome kolegi koji će vam odmah ponuditi ažurne informacije. Izvolite. Dobar dan svima. Zahvaljujem ministrice. Časni zastupnici, mi smo proučili rezoluciju koju je 24. svibnja usvojio Europski parlament. Prošli smo kroz sadržaj i shvaćamo zbog čega postoji zabrinutost među zastupnicima oko događanja u Svaziju mogu vam također sa sigurnošću potvrditi da to jednako toliko i nas brine. Brine nas ono što se piše o svaziju i brine nas koliko je to evidentno netočno. Mi ne govorimo samo o činjeničnim netočnostima, već i o tome da je cjelokupna slika o svaziju potpuno netočna. Ovdje stoji da živimo u jednom hitnom stanju. Evo, piše ovako. Svazi je monarhija i e, živi e, u alarmantnom stanju već dugi niz godina. E, monarhija ima apsolutnu vlast nad svim stubovima vlasti i to loše utječe na ljudska prava i na standard života. 1973. Međutim, mi smo imali drugog kralja, kralja Simbuzu i zbog toga 1968. smo um, imali britansku vladu koja je nametnula svoj način vladanja protiv volje Svazijevskog naroda 1973. su odabrani e, zastupnici oba doma parlamenta na temelju e, Commonwealtha su jednoglasno odlučili da je ustav koji je britanska vlada nametnula svaziju neprimjeren Zbog toga je povučen i zbog toga je Svaziju prepušteno da sam sobom vlada. Postavlja se sada pitanje je li to bio kraj ili pak početak demokracije. Tada su ljudi sami odlučili na koji način će se njima vladati. U rezoluciji stoji da se političkim strankama zabranjuje rad. To nije točno. Mi ne živimo u takvoj zemlji tamo. Jednako tako čitamo o sustavnom kršenju ljudskih prava. Jedina imena koja su nam e, dostavljena su imena koja smo čuli na konferenciji ILO-a u lipnju. Radi se o predmetu e, svazi protiv organizacije tu. Kosva, gdje je predstavnik radnika rekao da je niz sindikata i političkih zatvorenika narastao u proteklih nekoliko godina i da je cijeli niz osoba koje ovdje poimence imate navedene u dokumentu postao političkim zarobljenicima. Mi smo na terenu proučili zbog čega su ti ljudi završili u zatvoru. Gospodin Lamini je u zatvoru završio zbog toga što je upao u privatni dom jednog dužasnika gdje je bila prisutna majka toga dužnosnika koji je nakon nekoliko dana preminuo. Evo, čovjek se pita na koji način Europska unija e, misli reagirati u stan recimo e, parlamentarnog zastupnika, što se tamo i dogodilo. U slučaju druge osobe se radilo o e, tome da je zatvorenik upucao dvoje ljudi. On je tijekom obrane tvrdio da je to učinio zato što je bio pod utjecajem alkohola. Zbog toga je dakle zatvoren. Mi se suočavamo sa teškoćama koje su u samoj srži e, ovih e, navoda da postoji kršenje ljudskih prava i da novinstvo nema slobodu. Mi imamo poteškoća sa terorizmom. U Svaziju postoji politička organizacija koja nije pravno valjana legalna organizacija niti politička stranka. To je podema i ona se bavi terorizmom. Zašto to znamo? Zato što to i sami tvrde. Evo imam njihov pamflet. Meni se ovo čini kao sloboda govora. Oni sami pišu, rat je objavljen. Da li to shvaćamo ozbiljno? Da, shvaćamo to vrlo ozbiljno. Vidimo da su počinjena mnoga teroristička dijela u Svaziju i sada nas posebno brine to kakva je narav odnosa između te organizacije i sindikata. Jednako tako e, svjesni smo složenosti e, prigovora koje ima ILO, mi smo to uzeli na znanje i e, na to ćemo odgovoriti. A ja ću sada vrlo brzo reći nešto o glavnim problemima. U rezoluciji ilo se najprije govori o gospodinu Meseki i Mekibu koji su pušteni na slobodu. Drugi problem vezan je uz slobodu izražavanja i slobodu medija. Maseku, Mokubu i Meseku su svi pušteni na slobodu. Treći problem je vezan uz zahtjev Europskog parlamenta koji je slične naravi. Međutim, proširenje govori se o tome da je sve više ljudi u pritvoru i da im se krše ljudska prava. Međutim, trebate imati na umu da se ovdje radi o teškim dijelima protiv države, bombardiranju e, vitalnih građevina od velike važnosti i slično. Zatim se Svazijevu vladu poziva na dijalog i na poštivanje prava radnika. Mi smo o tome podnijeli opsežno izvješće ilo Sindikati i federacije sindikata se registriraju, mogu raditi i postoje tripartitni sporazumi. Sljedeći problem vezan je uz promicanje slobode izražavanja, jamčenje prava na demokraciju i samo trenutak. Evo, sad bih nešto rekao o demokraciji. Demokracija se temelji na volji većine naroda. Većina naroda u Svaziju je odabrao onaj sustav demokracije koji je trenutno na snazi. Trenutno imamo ustav, odredbe o izmjenama ustava i ako je nužno, ako netko želi promijeniti sustav, može se obratiti e, sa saborskom, odnosno parlamentarnom zastupniku i promijeniti sustav vladanja zemljom. To je po našem mišljenju zaista demokracija. Zatim imamo problem naveden vezan uz temeljna načela i prava vezana uz funkcioniranje pravosuđe. Imali smo e, E, uklonjene e, suce sa pozicije i zamijenjeni su novima, ali to je zato što trebaju obnašati dužnost e, sukladno nekim načelima. Što se tiče zatvorenih političkih aktivista, imamo samo zatvorene one koji su zaista proglašeni krivima za teške zločine. Pod točkom 8 nalazimo zabranu rada sindikatima i zatvaranje političkih protivnika. Mi nemamo e, zabranu rada sindikata u Svaziju, niti imamo političke zatvorenike ove vrste. I na kraju u devetoj točci se komisiju poziva da obavi istragu i da vidi postoje li teška i sustavna kršenja radničkih prava. Evo mi otvoreno pozivamo da se obavi istraga u Svaziju, da se e, provede istraga o svim okolnostima i slobodno ćemo vam i otvoreno odgovoriti na sva pitanja. Molimo vas, dame i gospodo, nemojte zdravo za gotovo uzimati sve što pročitate u izvješću parlamenta. Molimo vas da nas saslušate, molimo vas dajte nam prigodu da vam objasnimo činjenice i tek kad čujete činjenice s obje strane, molimo vas da s nama krenete surađivati i to e, tako da sami počnemo napredovati i ispunimo ciljeve koje je postavio ILO. ILO je postavio neke ciljeve traže da izmijenimo i dopunimo zakone i mogu vam reći da ako ne na dnevnoj, onda zaista na tjednoj osnovi s njima usko surađujemo. Hvala. Najljepša hvala. Mislim da imamo vezu sa Amnesty Internationalom. Mislim da smo uspostavili vezu. Nismo. Bueno, pues seguimos, eh, seguimos. Ništa. Idemo onda dalje sa izlaganjima. Ima li tko još tko bi se javio za riječ ili možda veleposlanik? Dobro, u tom slučaju dajem riječ Europskoj službi za vanjsko djelovanje gospodinu Rokas Kastilju da čujemo koje je njihovo mišljenje. Najljepša hvala što ste nam dali riječ i hvala vam što ste uh, ugostili s, e, delegaciju Svazija na ovom sastanku. Imali smo priliku e, pojaviti se pred ovim odborom i ranije i uvijek smo više nego Um, sretni uh, udovoljiti vašem pozivu. Uh, šef naše delegacije iz Svazilenda će vam uh, zapravo dati konkretne informacije o ostvarenom napretku, no ono što za sad, općenito govoreći, možemo reći zajedno sa našim kolegama iz komisije koji su također ovdje, jest da pomno pratimo stanje stvari u Svaziju, kako je zatraženo rezolucijom kroz točku 9, to smo radili i ranije, to je naravno dio našeg uobičajenog posla. Ako mi dopustite, gospođo predsjedavajuća, ja ću ovdje stati i predati riječi kolegi Nikoli Belamontu. Naravno, samo izvolite. Hvala lijepa. Također bih se htio pridružiti u zahvali vama i cijelom odboru e, na ovom poslijepodnevnom dijelu sastanka zato što nam dajete priliku da se uključimo. I htio bih e, da konstruktivno pridonesemo ovom, ovoj izgradnji dijaloga između dvaju strana. I zbog toga smo i pozvani da iznesemo svoje mišljenje o, tom, e, o toj situaciji pred ovim odborom. Europska unija usko surađuje sa e, vladom u Svazi i vjerojatno smo e, a naši prijatelji Svazija će to, nadam se, potvrditi. E, mi smo, ja mislim, njihovi najvažniji razvojni partneri, a i trgovinski odnosi su nam dobri, razvijaju se i rastu, to je zahvaljujući sporazumu o trgovinskoj suradnji, ti se odnosi i dalje razvijaju i poboljšavaju, a isto vrijedi i za lokalnu i europsku industriju. Povrh praćenja situacije u zemlji delegacija je vrlo aktivna, naročito nakon proširenja delegacije u 10. mjesecu 2013. godine, tako da sada možemo pratiti i političku stranu situacije osim ovog uspostavljanja dijaloga. Zato je važno naglasiti da imamo redovite pa čak i svakodnevne kontakte sa svim razinama vlasti u zemlji, no ne samo sa vladom, već i sa nevladinim sektorom i civilnim sektorom u toj zemlji. Europska unija je u tom smislu poštena prema objema stranama i nastojimo promicati e, što je više moguće dijalog. Također valja naglasiti da Europska unija podržava inicijativu Commonwealtha koja je nedavno predstavljena, zahvaljujući njihovom posredovanju, medijaciji i e, ulozi doktora Maluzija koji e, zapravo posreduje između e, njegovog veličanstva i ostalih aktera Mislim da tu treba istaknuti da je važno pripremiti i ulogu civilnog društva u tom dijalogu koji će se uskoro e, dogoditi. Dakle, to su konkretne stvari koje radimo u toj zemlji. Mi na ovaj događaj gledamo kao na dio procesa, a i kao delegacija smo spremni e, vam predočiti sve informacije koje bi vam eventualno bile potrebe kako biste e, ispunili svoju namjeru. Je li sada u redu? Pokušat ćemo se povezati sa Amnesty Internationalom. Tracy, jel me čujete? Video link se neće prevoditi. Evo, izvolite.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 Samo izvolite i počnite jer ne znam koliko dugo će ova veza trati. We are ready, Tracy. Tracy, mi smo spremni. Recite nam, koji, koji je vaše shvaćanje razvoja situacije u Svaziju?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 ministarstava i situacije. Nadam se da ćete moći pratiti naše rasprave nakon ovog vašeg izlaganja mišljenja. Hvala vam lijepa. Želi li netko odgovoriti? Izvolite. Ako smijem, ja bih se osvrnuo na ovo. Kad govorite o terorizmu i sadizmu, jedina imena koja smo mi dobili i za koja se navodi da smo ih e, koristili protiv e, e, pojedinaca su imena koja su spomenuta u izvješću ILO-a. To su osobe koje su optužene za teška kaznena djela. Kad govorimo o Commonwealthovom modelu i UN-ovim rezolucijama za borbu protiv globalnog terorizma, također smo imali neke E, kaznene odredbe. Dakle, naš je zakon sročen na način da bude jasno da se e, takav zakon ne može koristiti protiv zakonitih e, sindikalnih aktivnosti, međutim onaj dio zakona koji je doveden pred viši sud jest tamo zato što je Mario Masuku i kroz još tri predmeta E, dovedena u pitanje ustavnost tog zakona. Dakle, sve za sad zamrzavamo da vidimo kako će taj proces završiti. Dakle, bitno je da politički protivnici isto tako ne, ne zloupotrebljavaju taj zakon. Najljepša hvala. Još jednom ću dati riječi Amnesty International nakon vašeg komentara. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Htio bih naglasiti da imamo tri grane vlasti u Svaziju i sve su te grane vlasti neovisne, uključujući pravosuđe. Možda upravo zbog te neovisnosti dolazi do nekih ovih predmeta o kojima se danas govori. Možda je u zemljama u razvoju nekad teško odlučiti kada se vlada treba umješati, a kada ne, kada e, se čini da se pravosuđe ponaša u neko, na neki nedosljedan ili neočekivan način. Stoga je u nekim od ovih slučajevima e, postalo mišljenje da će se sudstvo samo ispraviti dok e, je dok istovremeno naša komisija za borbu protiv korupcije sam nešto u tom, pogledu ne učini. Međutim, onda se ispostavilo da u pravosuđu postoji unutarnji problemi i tada su se pojavile ove ove situacije, uključujući uhićenje novinara i aktivista za, odnosno boraca za ljudska prava. To je se ukazalo na činjenicu da je nešto ne funkcionira u pravosuđu i zbog toga je vlada odlučila intervenirati jer da je vlada e, nešto naložila sudstvu, optužilo bi se vladu za miješanje u sudstvo. No s druge strane, htio bih istaknuti da naša demokracija priznaje sve dionike, uključujući e, i e, radničke organizacije. Zato je jako bitno da kad govorimo o izvješću ILO-a, da naglasimo da smo mi morali tome pristupiti sustavno. Dakle, e, moramo s jedne strane omogućiti tripartitnu e, razdiobu vlasti. I drago nam je da možemo reći kad e, govorimo o tom zakonodavstvu da smo ga završili, da smo uspjeli napraviti razdiobu vlasti i zbog toga sada radimo na drugim e, stvarima i vjerujem da istovremeno poštujemo e, rad naših sindikata. Uh, uh, Ima li komentara naših e, kolegica iz Amnestija? Izvolite, vas je red.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 koja je e, zapravo začetnica ovog događaja i nakon toga ćemo ukratko komentirati kao zaključak ove rasprave. Hvala vam lijepa, e, gospođo predsjednice, i hvala kolegama iz ove prostorije, delegaciji iz Svazija, kao i kolegicama iz Amnestija iz Južne Afrike. Čini mi se meni se činilo važnim kad smo e, radili na stajalištu parlamenta koje je usvojeno gotovo jednoglasno u Strasburu kad smo pozivali na djelovanje i na zaštitu ljudskih prava u Svaziju. E, I zato smatram da je jako bitno da čujemo odgovor na ono, š, odnosno e, da čujemo koje su mjere poduzete kao posljedica naše rezolucije. Osobno govoreći, e, a jučer sam dugo razgovarala s delegacijom na bilateralnoj osnovi, osobno me i dalje muče neka pitanja. Kako su se preporuke iz e, Međunarodne radničke konferencije provela i provode, koliko je napretka ostvareno po tih devet akcijskih točaka. Znamo da su neki sindikalni aktivisti e, pušteni na slobodu. To svakako pozdravljam kao korak u pravom smjeru. No cijeli je postupak vezan za registraciju e, zaposleničkih udruženja, e, poslodavaca i e, sindikalnih udruženja još uvijek prespor. Zakon vezan za, odnosno zahtjevi vezani za sindikalno udruživanje još uvijek nisu potpuno se zadovoljeni, no mislim da je ovo početak procesa u kojem će se nastojati u suradnji sa vladom Svazija i regionalnim akterima doći do nekog napretka. Sve se to uklapa u kontekst, trebamo se prisjetiti konteksta. To je da ćemo razgovarati o e, sporazumu o ekonomskom partnerstvu sa Južnom Afrikom, s obzirom na to da s njima imamo e, jake trgovinske odnose sa južnoafričkim zemljama i zato imamo odgovornost zaštititi ljudska prava i radnička prava u tim trgovinskim odnosima. Dakle, zaštititi ih ne samo na papiru, već i u praksi, odnosno paziti na to da ljudi zaista imaju priliku e, štititi svoja prava na udruživanje, na osnivanje e, sindikata i na okupljanje na radnom mjestu. Stoga pozdravljam činjenicu da ste ovu točku uključili kao točku dnevnog reda ovog pododbora i zahvaljujem delegaciji što je došla iz Svazija. Kao što sam rekla, o tome smo jučer razgovarali i mislim da je to početak procesa, a ne jedna točka u kojoj treba e, povući jasne i konkretne zaključke. Najljepša hvala. Dajem riječ senatoru na dvije, senatorici na dvije minute. Hvala vam lijepa. U zaključku bismo naglasili stav naše vlade vezano za kršenje ljudskih prava. Mi u našoj razvojnoj agendi zajedno s našim partnerima iz EU-a također smo zabrinuti zbog istih stvari. Naši e, građani su u pitanju i mi podržavamo sve međunarodne konvencije ne zato što su nam nametnute, već zato što to želimo za naše građane i zato ih primjenjujemo. Jasno nam je da je u nekim područjima, u nekim situacijama bilo područja na kojima smo trebali raditi, ali želimo vas uvjeriti da je to partnerstvo, a u partnerstvu je potreban dijalog, stoga moramo nastaviti s dijalogom i raditi na pitanjima i riješiti ih na jedan E, miran, konstruktivan način. Na taj način bismo trebali nastaviti raditi u našem partnerskom odnosu sa Europskom unijom. Također bih naglasila nešto što nismo uspjeli zbog vremenskih ograničenja, dakle e, sve pojedinosti vezano vezane za izvješće ILO. Mi smo u tim područjima napravili jako puno napretka i kao što je rekao moj kolega, u partnerstvu sa e, tripartitnim dionicima. Svi su koji su važni bili uključeni i mi pazimo na te stvari. Još jedna stvar u koju nismo uspjeli zaći detaljno jest sloboda izražavanja. U našoj zemlji e, da vi tamo živite, iznenadilo bi vas koliko je jednostavno koliko jednostavno možete govoriti o bilo kojem zatvoreniku, o ne samo zatvorenicima, već o bilo kome. Dakle, vraćamo se opet na istu stvar. Govorimo o činjenicama, govorimo o našim partnerima i obavijestimo ih o činjeničnom stanju, kako bismo znali i koji su parametri stanja u našoj kraljevini. Dođite i pogledajte koja je situacija u zemlji, kako bismo onda na temelju toga mogli zajedno raditi na razvoju. Slažem se sa veleposlanicima da je Europska unija naš važan partner, i nije u interesu EU-a da se zaustavi ta razvojna agenda. U našem je interesu zajedničkom da mi rastemo na svim područjima, dakle i na infrastrukturnom području, i na društvenom razvoju i na ekonomskom planu. Zbog toga smo i došli ovdje jer to shvaćamo, jer nam je jasno da je ovo partnerstvo i da obje strane moraju sudjelovati u partnerstvu. I zbog toga vam još jednom zahvaljujemo što ste nam dali priliku da dođemo ovdje i da vam se obratimo, da zajedno s vama razgovaramo o ovim stvarima jer je jako bitno da se, da se prije svega iznesu činjenice. jako je puno informacija koje nisu točne i koje ne prikazuju stvarno činjenično stanje. Ja vam još jednom čestitam na ovom dijalogu. Najljepše zahvaljujem e, kolegicama iz Amnesty Internationala, čije, e, u čija izvješća uvijek e, imamo potpuno pouzdanje. Prije svega ovo je dijalog i svazi, predstavnici Kraljevine Svazi su istaknuli važnost gospodarske suradnje sa EU-om i Također su bitni e, međunarodni sporazumi, odnosno Kotonu, a tu su i europske vrijednosti poput slobode izražavanja, e, zaštita ljudskih prava, zaštita političkih e, uvjerenja građana. To su sve vrijednosti o kojima će se i dalje razgovarati. Međutim, uvjerit ću vas da parlament i dalje radi sa važnim predstavnicima, raznim važnim organizacijama i zbog toga vam svima želim e, puno e, uspjeha u budućem radu. Najljepše hvala.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 Oh. Bonjour à, tous et, à toutes. Euh, je suis très honorée de... Dobar dan svima. Velika mi je čast predsjedavati ovim sastankom i zahvaljujem svojoj kolegici Jeleni Valencijano. Za mene je ovo prvi put da to činim, stoga vas molim da budete blagi prema meni, ali zaista mi je velika čast biti tu, jer sam među onima zastupnicima kojima je situacija u Sudanu jako bitna. Danas ćemo imati saslušanje situacije vezano za ljudska prava u Sudanu, što je vezano za rezoluciju koju je parlament usvojio na ovu temu. Velika mi čast, naročito velika čast ugostiti Meki Medanje, ovdje koji je e, bio ključni dionik u zadnjoj rezoluciji Europskog parlamenta vezano za Sudan. On je provio, proveo četiri mjeseca u zatvoru i stoga nam je zaista velika čast e, ugostiti ga u parlamentu. Ovdje po prvi put, e, no danas nije bio u stanju doći, nije mogao doći čak ni na službeno saslušanje. Stoga ću biti vrlo kratka. Kao prvo, mislim da je bitno da saslušamo gospodin Balda eh, i Meki Medanja, pa ću prvo dati riječ gospodinu Mekiju Medaniju, koji je borac za ljudska prava a i bivši je predsjednik eh, odnosno predsjednik je eh, organizacije za civilno društvo u Sudanu i podržavao je zahtjev upućen prema Sudanu. Zato i je bio u zatvoru, osim toga je radio i kao odvjetnik na obrani i zaštiti ljudskih prava. Dakle, on je jedan od e, boraca za ljudska prava koje želimo zaštititi, a želimo i ostale njegove kolege zaštititi naročito s obzirom na to da smo mi, dio, da smo mi pod odbor za ljudska prava. E, evo, da ne duljim, gospodin Meki Medani, izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala, uvaženi zastupnici, e, članovi parlamentarnog pododbora za ljudska prava. Dami i gospodo, dragi gosti, veliko mi je zadovoljstvo kao aktivist, sudanski aktivist za ljudska prava, što ste me pozvali na ovaj, ovo saslušanje kako bismo govorili o stanji, stanju ljudskih prava u Sudanu. Ja i drugi Sudanci su, smo svjesni situacije i svjesni smo stava Europske unije e, prema sadašnjoj situaciji u Sudanu. pogotovo e, su svjesni naše borbe za zaštitu ljudskih prava, slobode i mm, za demokratsku tranziciju. Parlament, Europski parlament je organizirao e, posebnu sjednicu s temom mog nedavnog e, zatvaranja. Važna nam je ta potpora, te e, je, to potiče aktiviste da nastavi sa svojom borbom i sa E, promicanje ljudskih prava i demokratskog upravljanja. Ja, moja obitelj, e, prijatelji i narod su dana će vam zaovijek biti zahvalni. Kad je riječ o lošoj situaciji vezano uz ljudska prava i uz e, i patnje sudanskog naroda, htio bih reći sljedeće. 30.6.1989. godine došlo je na, e, do vojnog puća na demokratski izabranu vlast. 26 godina kasnije iste, imamo istu državnu birokraciju, iste obavještene službe i tako dalje. Radi se o zemlji koja je multietična multivjerska i multikulturalna, a došlo je do pojave islamizma, radikalnog islamizma. Sud, prije Puča Sudan je ratificirao neke važne međunarodne konvencije, uključujući i povelju ljudskim pravima, konvenciju za suzbijanje diskriminacije i konvenciju o ljudskim pravima Afričke unije. Ustav iz 2005. godine uključio je ten konvencije. One su time postale integralni dio Ustava. Osim što e, postoji dodatni dokument gdje su pobrana ta prava. Sadašnje zakonodavstvo međutim ne primjenjuje se na način koji bi bio u skladu s tim međunarodnim načelima. E, dakle, postoji to paralelno zakonodavstvo. Primjerice, e, zakon o nacionalnoj obavještajnoj službi iz 2010. godine, a došlo je do izmjena Ustava ove godine. Prema tim, e, tim izmjenama obavještajna služba i tajna služba postala je dio vojne strukture. Organizacija sigurnosnih i obavještajnih službi bi trebala biti takva da bi omogućila prikupljanje e, informacija E, za izvršno tijelo. Tako je to u demokracijama i tako je to zamišljeno u Ustavu. A ka, ovdje, kod nas, oni mogu ući, pretraživati, zadržati, e, uhičivati ljude, držati ih u samicama bez e, mogućnosti da izađu u prirodu, bez pristupa knjigama, drugim ljudima, bez e, e pogleda e, na vanjski okoliš i bez e, kvalitetne hrane, piće i tako dalje. Isto tako, pripadnike tih službi ne možete tužiti, oni imaju imunitet, a isto tako ako ih želite E, optužiti za e, mučenje ili loše postupanje, vi morate prvo ishoditi odobrenje tih službi. Isto tako brojni novinari su završili u zatvoru. Isto tako vrlo često se novine nakon što su tiskane konfisciraju kako bi se povećali troškovi. Nevladine udruge su spriječene u djelovanju ne mogu provoditi edukaciju, edukacije i seminare bez prethodnog odobrenja e, obavještajnih službi. Zakon o sindikatima je zapravo dokinuo njihovu neovisnost. E, zakon o građanskom statusu oduzima brojna prava ženama pogotovo u kontekstu islamske odjeće. To u islamu ne postoji. Tako da a, e, dolazi do zastrašivanja ljudi iz stranaka. E, žene koje putuju same se zastrašuju, a islam se koristi kao izlika za to. Zakon o javnom poretku, omogućuje da ljudi nose mikrofone na vjenčanjima. Zapravo tijekom vjenčanja im se, ljudima se oduzimaju mikrofoni i razne druge stvari. Sloboda udruživanja, mirnog okupljanja, izražavanja i tako dalje su također dovedene u pitanje. Sve se smatra nezakonitim okupljanjem e, i podložne kaznenom gonjenju. Kad je riječ o gospodarstvu zemlje, treba o tome reći nekoliko riječi, jer gospodarska, socijalna i kulturna prava ne postoje, su investicije su prestale, e, inozemni zajmovi su prestali doticati, E, Uvoz je također pogođen, e, vrijednost nacionalne valute funte je rekordno niska i ljudi pate. Mladi osjećaju sjenu iračkog i sirijskog rata. Ne smijemo zaboraviti e, što je sa sudancima koji također ne mogu ostati u svojoj zemlji zbog sukoba u Darfuru i drugim dijelovima i oni idu eh, u Libiju i nakon toga se ukrcavaju u nesigurne brodove. Zatim postoji i humanitarno pravo. Znači, Sudan je ratificirao ženevske konvencije, uključujući i četvrtu, koja se odnosi na zaštitu civila tijekom eh, oružanog oruženog sukoba. Morate pročitati eh, izvješća Amnesty International i Amnesty International Human Rights Watch i drugih organizacija o Sudanu i o cijeloj toj regiji cijelo koja uključuje i plavi nil. Dakle, tu se govori o bombardiranju civila, masovnim silovanjima, osim sigurnosnih problema, osim sigurnosnih snaga, e, postoje i nove e, interventne snage, te e, postoje i nove paravojne postrojbe takozvanih Arapa protiv takozvanih Afrikanaca kako bi se uništila kultura mjesta kulta crkve i drugi vjerski objekti. Kao što je kolega rekao, na prethodnom, na ranijem sastanku nisu samo nevladine organizacije izvještavale o takvim događanjima, već to stoji e, i u izvješću od prošlog kolovoza e, visokog e, povjerenika UN-a za humanitarna pitanja, za, za ljudska prava. To je isto tako, to stoji i u izvješću UNAMIA, to je e, tijelo e, UN-a i Afričke unije, čiji je cilj zaštita civila u Darfuru. Izvješće Ureda visokog povjerenika je nešto što doista treba pročitati kako biste shvatili e, strahote koje su počinjene u područjima koja su pogođena bombardiranjem. Tu se govori i o silovanjima i također se čuje da vlada nema mandat da, da to riješi. Međutim, ovdje se radi o mandatu Vijeća sigurnosti Afričke unije, tako da pitanje mandata nije upitno jer Vijeće sigurnosti uključuje sve, uključujući i nečlanice Ujedinjenih naroda. Dakle, posvuda vidite povrede. Još nekoliko riječi o takozvanom dijalogu između Europske unije, odnosno e, kojem su pripomogle Europska unija i Trojka. Dakle, dijalogu između vlade i oporbe. Bilo da se radi o civilnom oporbi ili vojnoj prošlog ožujka trebali su se naći i dogovoriti oko afričke rezolucije. Vlada se nije pojavila. Oni su rekli da su poziv dobili prekasno i izmislili različite druge izgovore. E, htio bih zahvaliti i e, predsjedniku Južnoafričke republike e, koji je došao i vlada tvrdi da će sve riješiti sama. Oni su imenovali različite ta tijela, izmijenili su ustavu i, ustav i sad kažu da oni žele e, dijalog i to desetog, desetog dijalog sa kime oporba kaže da prije toga treba stvoriti preduvjete da bismo došli na taj sastanak. E, vlada kaže da će organizirati dijalog s, kim, s kime, s onima koji dođu. Vlada ne želi biti u forumu gdje je manjina. E, to je sada trn u oku vlade. Ne žele biti na sastanku gdje nisu u većini, a znaju da nisu u većini. E, Nacionalni kongres nije većinska stranka. I da zaključim, uvaženi E, uvažene dame i gospodo, situacija u sedanu nikad nije bila gora i iz globalne perspektive, niti e, u područjima u sukobu. Sadašnja nestabilnost se nažalost može dovesti do e, slične sudbine koja već prevladava u područjima koje su u sukobu to je prijetnja jedinstvenosti zemlje i stabilnosti svim regijama. To uključuje i neke druge afričke zemlje, a ne samo e, Sudan. E, već smo vidjeli što je bilo u Srednjoafričkoj republici, e, Somaliji i drugim zemljama. E, tako da je bitno zaštititi sigurnost ove cijele regije i da bi se to ostvarilo treba zaustaviti ovo krvoproliće. Hvala vam na prilici da vam se obratim i ovo ograničeno vrijeme koje imam iskoristio bih da vas zamolim da nastavite pomagati narodu Sudana i da im pomognete da nastavite pomagati narodu Sudana i da im pomognete da izađu iz eh, ove teške situacije. Puno vam hvala gospodine E, gospodine Medan, Meki Medani, mi nećemo zaboraviti situaciju, odnosno stanje u kojem se nalazi narod Sudana, mada znamo da se možda stječe dojam da je tako. Želimo se opet usredotočiti na rog Afrike i na Sudan. Nećemo zaboraviti e, masakre, na bombardiranja civilnog stanovništva. Puno smo čuli i o izbjeglicama i o izbjegličkoj krizi i nećemo zaboraviti da ima da, da postoji više od 2,5 milijuna stanovnika Sudana koji su interno raseljeni. O tome treba isto tako voditi računa kao e, kao što trebamo to imati na umu i u okviru kartumskog procesa. Sljedeći govornik je gospodin Suliman Baldo. On je međunarodni stručnjak međunarodne organizacije, prije svega UN um, ga doista cijene, radio je za Human Rights Watch. On je direktor afričkog programa za međunarodnu kriznu skupinu i on se bavi pitanjima vezanim uz rog Afrike E, izvolite, gospodin, imate riječ. Časni zastupnici Europskog parlamenta i pod odbora za ljudska prava, dame i gospodo, velika mi je čast što vam se danas mogu obratiti na ovom saslušanju o ljudskim pravima u Sudanu. Moj kolega je već podcrtao to da u Sudanu postoji pravni okvir o ljudskim pravima koja su priznata na međunarodnoj razini. Postoje jamstva vezana uz povelju o ljudskim pravima i imamo najbolje međunarodno priznate standarde. Međutim, taj pravni okvir nije ono za čime se vodi postupanje vlade. Radi se o tome da imamo sustav u kojemu najjači preživljava, a to znači da vladaju vlada i vojska i oni u šaci drže stanovništvo. Ja vam mogu samo otprilike ocrtati na koji način se živi u Sudanu. Imamo velike i teška kršenja humanitarnog međunarodnog prava u područjima gdje vladaju sukobi u Sudanu. Govorimo ovdje o ratnim zločinima, zločinima protiv čovječnosti. Sve to čini svakodnevicu sudanaca u južnim područjima i u državama Plavog Nila i državama Darfura. Tu također vladaju posebni propisi i jednako tako zabranjena je sloboda kretanja. Stanovništvo želi samo mir i e, žele političku e, moć i sudjelovanje u Sudan, u vlasti nad Sudanom. Bogatstvo se iskorištava, međutim nikada na korist lokalnog stanovništva. Postoje također i kršenja političkih i građanskih prava te socioekonomskih prava u urbanim područjima. U tim područjima imamo i slučajeve koji su zbog profila žrtava zaslužili međunarodnu pažnju. Međutim, u konfliktnim e, područjima, područjima gdje vladaju sukobi, imamo milijune i milijune žrtava političkog vladanja i postupanja vlade svakog dana. U Darfuru, Plavom Nilu i Kordofanu je došlo do pobune. Pobune koja se temelji e, na e, onome što je u enov panel stručnjaka definirao kao politiku i sada citiram. Dakle, E, politika kolektivnog kažnjavanja zajednica i sela te pojedinaca koji se bune protiv vlasti. Jednako tako dolazi do prisilnog raseljavanja članova takvih zajednica. Takve se zajednice e, podvrgavaju bombardiranju i ostalim vrstama kazne. Vijeće sigurnosti također bilježi napade od strane vladinih snaga i milicije, a uz njih e, imamo i vrlo visok broj ubojstava. A sada nešto o tome kako to izgleda na terenu. 2013. i 2014. godine, tijekom kampanje koja je trajala od studenog jedne godine do lipnja sljedeće godine, došlo je do povećanih aktivnosti e, RSF life to su e, takozvane e, brze e, snage koje su sastavljene od bivših sudionika vladine milicije koji se bave genocidom, genocidnim kampanjama i etničkim čišćenjima. Time su se bavili još i 2003. i 2004. a sada se ponovno time bave. Jednako tako tamo su i bivši predstavnici tajnih službi suda dana. U planinskim područjima također imamo raseljene stanovnike, napade na sela, ubojstva, silovanja, pljačkanje, a sve to e, čini RSF i sudanska vojska u bliskoj suradnji sa milicijom i sa oružanim snagama Sudana. U e, svibnju je došlo do e, završetka sukoba i visok povjerenik je procijenio da je tisuću 600 ljudi interno e, raseljeno. Mi ovdje e, ne govorimo o e, tome da se netko bavi kaznenim dijelima u borbi protiv vlade. Mi govorimo o tome da se ovdje na sustavni način i strateški suzbija i ubija stanovništvo. RSF je napao 35 sela u području Nijala i Fidžertino na jugoistočnom dijelu zemlje. 30 tisuća ljudi je raseljeno prema izvješću Vijeću sigurnosti visokog povjerenika un Ove godine u siječnju u području Jabal Mara došlo je do napada na dvije frakcije Sudanskog oslobodilačkog pokreta. Izravno su napadnuta sela i ponovno imamo 40.000 dodatnih raseljenih osoba. Došlo je i do velikog broja pljačke, a to je namjerni način da se e, iscrpi bogatstvo lokalne zajednice, da se E, ruši sustav i da se na neki način pokušava e, otimanjem zemlje i poklanjanjem iste sudionicima nagraditi članove milicije i oružanih snaga za sudjelovanje u takvim napadima sela su optužena ili osumnjičena zbog etničkog sastava svog stanovništva. Prema tome, ono što tražimo od Europskog parlamenta je da osudi svo kršenje ljudskih prava i međunarodnog prava na području Sudana u svim sukobima. Jedna se pazi na građane, sela i zajednice u kojima su ljudi osuđeni i kažnjeni bez ikakvog razloga i to im čini njihova vlastita vlada. Jednako tako imamo sustavno bombardiranje u e, sukobljenim područjima. Vlada bombardira čak i crkve, e, dućane, odnosno trgovine, škole, poljoprivredna gospodarstva i slično. Čak i danas, dok mi ovdje razgovaramo, 50 tisuća ljudi je ugroženo i možda će umrijeti od gladi. Govorim o državama Plavog Nila i Planinskom gorju Naba. Zbog toga molim sve države članice i Europski parlament u cjelini da zamoli Sudan da učini nešto kako Sudan više ne bi uništavao infrastrukturu i obijao državljane i to sve sukladno međunarodnim pravilima humanitarnog humanitarnog prava. Jednako tako trebali bi osigurati pristup pogođenim područjima kako bi humanitarna pomoć mogla stići. Osim toga, treba zatražiti kraj humanitarne blokade, odnosno blokade pristizanja humanitarne pomoći. Jednako tako onemogućena je spontana trgovačka razmjena i u pogođenim područjima nemamo ništa osim takozvanih peace markets, dakle mjesta na kojima je moguće trgovati ako vlada mir. Ljudima se prijeti. Prijeti im se smrtnom kaznom, doživotnim zatvorom, e, kažnjavanjem u raznim oblicima i tako dalje. Postoji još jedan aspekt sukoba u Darfuru, a to je e, među sukob. Imamo toliko članova milicije iz različitih e, plemena, većina njih jesu arapskog podrijetla, ali ne svi, da sada više nitko nema potpunu kontrolu nad milicijskim snagama, čak niti vlada, budući da je nakon nezavisnosti Južnog Sudana došlo do manjka sredstava i kontrola kontrole. I zbog toga sada po e, cestama imamo pljačkaše, imamo sukobe, međusobne sukobe različitih e, plemena, a osim toga imamo i otimanje zemlje, otimanje stoke i uz sve to čak i masovna ubojstva do kojih dolazi u kontekstu međuplemenskih sukoba. Evo tri kratka primjera. U siječnju 2013. godine u sukobu između dvije vrste, odnosno skupine boraca u Džabal Amiru. U Ben Huseinu smo izgubili tisuću boraca civila. Nbala, oni koji su napadali miliciju, s druge strane, nisu htjeli prijaviti broj ljudi koji su izgubili živote. Zatim smo imali i drugi sukob dvaju drugih strana 2013. godine, gdje je došlo do prisilnog raseljavanja skupine Salamat. Oni su izbačeni sa zemlje koja je pripadala njihovom plemenu. Na obje strane ova sukoba, ovog sukoba sudjelovali su posebno obučeni pripadnici milicije. Jednako tako, u kolovozu 2014. i svibnju ove godine s obje strane život je izgubilo 920 osoba. U svibnju ove godine došlo je i do sukoba u Mahalijalanu i zbog toga je došlo do raseljenosti više od 500 ljudi. Ono što pokušavam ovdje reći je da međuplemenski sukobi, iako izgledaju kaotično, uz stvarnosti u stvari predstavljaju posljedicu politika sudanske vlade. Plemenski sukobi se koriste kako bi ih se militariziralo i kako bi vlada postigla svoje ciljeve. Vlada prihvaća kolektualnu štetu, prihvaća to da se uništava infrastruktura i gube ljudski životi. I to je nešto što loše utječe najviše na plemena arapskog podrijetla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 je jednako zločinu koji je 2003. i 2004. 2,5 milijuna ljudi raselio van njihovih domova. Zbog toga vas molim da držite sudansku vladu odgovornom za ono što se događa u Darfuru i za ono što se događa sa državljanima Sudana. Treba pozvati institucije i državu da se uključe u mirna nastojanja u ovim područjima, budući da Sudan za sada ne čini ništa i sve prepušta u ruke vojnika i boraca. Moje kolega ranije mnogo toga rekao o kršenju ljudskih prava, o kršenju prava na mirno okupljanje, slobodu govora, vjeroispovijesti i tako dalje. Ja o tome neću govoriti. Ja vam mogu reći nešto o tome što se događa ovog tjedna. Ovog tjedna su naše novine iz područja Kartum konfiscirali e, doživjele konfiskaciju imovine zbog toga što su objavile jedan neprimjeren crtiž. To se e, dogodilo nakon objave crteža i sada je e, novina kažnjena jer je kritizirala stranku na vlasti i vladu. Osim toga, isto tako, tajne službe su jednoj drugoj novini e, zabranili rad zbog toga što je jedan od njihovih novinara prokazao velik skandal sa onečišćavanjem pitke vode. Zbog toga je novinar ispitan i možete sada vidjeti do kojih se razina ide kako bi se spriječilo ljude u e, slobodi govora. To bi bilo sve. Hvala. Puno vam hvala. Ja, nažalost, imam tu neugodnu ulogu da ljudima moram oduzeti riječ. Nemamo vremena za raspravu, ali želim sada pocrtati neke od vaših e, glavnih e, poruka i e, želim naglasiti što želite od Europskog parlamenta. Govorili ste o ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti. Želim ovdje pocrtati da ovdje imamo i govornika koji je sudjelovao u radu Međunarodnog kaznenog suda i koji je e, doživio sudbinu koja je mnoge od nas šokirala. Prošle godine su održani izbori. Ja s okljevanjem koristim tu riječ, budući da je to bilo nešto što je samo izvana nalikovalo izborima. Došlo je do mnogobrojnih e, uhićenja, mnogi su ljudi pritvoreni i o tome smo govorili još u siječnju prošle godine. Tada je došlo do uhićivanja i do pogubljenja dvaju vodećih osoba u oporbi. Nakon što je e, gospodin Bašir e, preuzeo svoje dužnosti, nije više bilo smrtnih kazni. Eto, ja bih sada željela dati riječ svojim kolegama ukoliko netko nešto sada želi reći. Želim samo sve goste upozoriti da imamo mnogo toga za obaviti danas. Imamo i paralelni sastanak e, u odboru za vanjske poslove i zbog toga neki od zastupnika nisu ovdje s nama. A sada gospođa Parecijano. Ja ću govoriti španjolski. E, molim vas da stavite slušalice jer ću govoriti španjolski. Razumijete li španjolski? Kao prvo htjela bih... Da, da, to je španjolski, dobro ste čuli. Dakle, kao prvo... Htjela bih vam zahvaliti što ste došli na naš sastanak odbora i što ste s nama podijelili sve ove informacije i ovu analizu strašne situacije u vašoj zemlji. S druge strane, Prije svega bih htjela da znate da je gospođa Beržija aktivistica na raznim područjima, ali prvenstveno vezano za područje Sudana. Stoga imate zastupnicu, odnosno osobu koja se boji za slobodu i demokraciju u vašoj zemlji. Imam vrlo konkretna pitanja. Nadam se da imamo i osobu za, iz službe za vanjsko djelovanje jer se to i na njih e, odnosi. Što mislite da bi Europska unija treba napraviti vezano za proces, politički proces u vašoj zemlji, ako se o tome uopće može govoriti ili možda o degradaciji političkog procesa u toj zemlji? Koje odluke želite vidjeti da se donesu na razini Europske unije kako bismo počeli izlaziti iz tog tamnog mračnog tunela u kojem se trenutno nalazite? Dakle, što očekujete od Europske unije, kako bismo, to nam je bitno da znamo kako bismo mi znali e, u kojem smjeru raditi. Hvala. Samo bih se samo bih se nadovezala na ono što je Elena rekla. Vlada je stvorila različite vrste milicija i čini se da one sada nisu pod kontrolom. Europska unija i zemlje članice EU-a u sklopu kartumskog procesa provode e, pregovore i pokušavamo suzbiti krijumčarenje i trgovinu ljudima. Upravo traju razgovori među vladama. Mene zanima što vi mislite o postizanju takvog cilja u okviru političke e, i e, pravne sigurnosti u Sudanu danas. Hvala. Vezano za ono što bi Europska unija trebala učiniti, e, ja sam, mislim, uspio objasniti da se radi o šahmatu, zapravo jednoj situaciji koja je, barem što se tiče Sudana, e, bez izlaza. Europska unija bez je zapravo bez znanja Europske unije dala Sudanu 90 dana za provedbu sveobuhvatnog dijaloga i e, za sastanke e, sa opozicijom u prostorijama eu To je bio prvi put, koliko ja znam, da je Europska unija zadala takav ultimatum e, zemlji osnivačici, a oprostite, ne EU-a, nego Afričke unije, AU-a. Dakle, govorimo o AU. -u. Afrička unija je po prvi puta dala ultimatum zemlji osnivačici. Dakle, nakon toga su predložene neke akcije. Dakle, za razliku od onog što je rekao sam predsjednik u posjeti Pekingu, koji je stalni član E, vijeća sigurnosti, rekao je neki idu u vijeće sigurnosti i napravit ćemo s njihom rezolucijom kao i sa svima drugima. Stoga mislim da su, da su stvari vrlo jasne. 10. listopada će taj navodni dijalog biti dijalog gluhih, jer će se E, vlada sastati se sa svojim saveznicima, neće uključiti političku opoziciju, neće uključiti narod koji se bori i neće uključiti civilno društvo. Dakle, vlada će u vlastitoj kući, u vlastitom savezu, a rečeno nam je da imamo 86 stranaka, ja stvarno ne znam odakle su sve te stranke izronile, ali potrebovan, potrebovan je Um, desetak osoba da napravite stranku. Sad vam je jasno o kakvom će se dijalogu raditi 10. listopada. Stoga trebamo razmišljati o tome što će biti nakon toga. Što će e, e, AU, Afrička unija, napraviti nakon tih 90 dana i što će EU napraviti po tom pitanju. Jedna, jedan od glavnih prioriteta, po mom mišljenju, za službu za vanjsko djelovanje EU-a jest pritisnuti sudansku vladu da okonča e, humanitarnu blokadu u dvama područjima Sudana. I čim prije osigurati pristup humanitarnim organizacijama tom, tim područjima, zato što su neke zajednice nakon iznimno kišne sezone e, iznimno nepothranjeni e, i pokazuju znakove lošeg znanstvenog stanja, barem tako izvještavaju naše misije. E, osim toga, suočit će se s još težim uvjetima ako ne dobiju potrebnu pomoć. Dostupnost potrepština je vrlo slaba jer već pet godina imamo konstantno bombardiranje e, vlasti koja bombardira civilne mete. Što znači da oni ne mogu sijati, niti mogu e, ubirati plodove tijekom e, žetve. Jer imaju, jer, jer se koriste zvončići i kazetne bombe. E, našli su kazetne bombe i u e, južnom Kordofanu i u državi Plavi Nil, a to znači da imamo glad i kolektivno kažnjavanje populacije koja živi u tom području. Hrana i stvari potrebne za preživljavanje koriste se kao sredstvo ratovanja. Mislim da tome više ne treba reći. Očito je da su e, na tisuće ljudi izložene riziku i e, vezano s tim nešto treba poduzeti. Što kad govorimo o južnom Kordofanu, e, Sudan je postao tranzitna žena za, zemlja za migrante iz nekih drugih afričkih zemalja. Europska unija je taj argument prihvatila za angažman u procesu u kojem se Sudanu daje gospodarska pomoć. Međutim, pogledamo li profil ljudi koji žive na libijskoj koji odlaze sa libijske obale na južnu obalu Europe u Grčku, u Italiju, na Cipar, vidjet ćete da je među njima jako puno sudanaca, ako ne i više nego eritrejaca ili ljudi iz nekih drugih zemalja. Zato što gubimo e, jednu cijelu generaciju darfuraca, mladih ljudi, žene i muškaraca, koji su očajni e, jer ne mogu živjeti u Sudanu zbog sustavne diskriminacije i spremni su riskirati vlastite živote da pređu taj Mediteran i da nađu priliku za život u Europi. Dakle, Sudan je dio problema i mora prihvatiti svoju odgovornost u rješavanju pitanja koje se tiče tjeranja mladih ljudi iz svoje zemlje. To su profesionalci koji iz, gospod, iz, iz e, ekonomski očajne situacije napuštaju Sudan, jer ne mogu imati, naći posao, imati pristojnu plaću. Dakle, suočimo se sa stvarnošću. Prisilimo Sudan da se e, pozabavi sa izvornim problemima zbog kojih ti ljudi odlaze, a nemojmo se e, baviti tim argumentom tranzicijske zemlje kao izlikom. Najljepša hvala. Gospodine Baldo. Mislim da je gospodin Meki Medani nešto htio dodati. Jedna kratka stvar. upravo sam se vratio iz Ženeve gdje se sastaje vijeće za e, ljudska prava. Većina nas E, zna u okviru kojeg e, koje svrhe se oni sastaju, dakle izgradnja kapaciteta i tako dalje. Smatramo da je ono što je sada opisano nije stvar koja spada po točku 10, to je tek izgradnja kapaciteta. Nažalost, smatram, a dosta sam radio s tom komisijom za ljudska prava i drugim vijećem, razlog zašto je komisija E, što je to prvotno povjerenstvo ukinuto i uspostavljena je komisija je ta što je došlo do politizacije. No dobro, e, to, je, e, to je druga priča. Želim reći da mnogi sada govore da ako ćemo ostati pri članku 10, onda moramo imati jedan službeni uvid, odnosno upit komisije koji će onda ispitati je li ovo što je ovdje sad rečeno tek propaganda komisije ili e, je to narod protiv vlade. Dakle, jedan upit komisije koji bi zaista utvrdio stanje stvari. Je li vlada u pravu kada kaže nemamo problema ili su to ljudi koji kažu da svakoga dana u svakom trenutku imaju probleme s tom vladom. To treba istražiti. Hvala vam lijepa. Sada dajem riječ komisiji. Samo vas želim podsjetiti a, to je na ovom ovdje stolu, u crno-bijelom, ali to je zapravo jedna publikacija tablice koja pokazuje da je u Africi upravo Sudan e, području koje je najviše izloženo riziku od genocida. Odmah nakon e, jedne regije u Burundiju i Ruandi koji su ranije spomenuti. To sam vam htjela reći zato što je to e, spomenuto i jučer. Gospodine Krisar, vi imate riječ, vi ste zamjenik e, čelnika e, odjela koji se i bavite se upravo tim dijelom Afrike. Molim vas, uzmite samo četiri minute. Hvala vam lijepa, gospođo predateljice, hvala vama i hvala našim gostima na analizi i izvješćima. Uvelike se slažemo s ovim što smo čuli e, vezano za ovo saslušanje. Ovo saslušanje inače o ljudskim pravima u Sudanu je e, odabrano pravi trenutak jer smo upravo prošli tjedan na vijeću sa državama članicama razgovarali o kretanjima i razvojima e, na području ljudskih prava u Sudanu. A to je vezano za izvješće čelnika misija u kartunu. To je izvješće pokrilo razdoblje od godine dana i čelnici europskih misija došli su do istih zaključaka. Istih zaključaka koje smo danas čuli. A to je da nije došlo do poboljšanja na području zaštite ljudskih prava i da se ta situacija čak i pogorša u nekim dijelovima te zemlje. Stoga mi je jako drago da imamo priliku biti na ovom saslušanju danas. Gospođo predsjednice, znate da su odnosi između EU-a i Sudana dosta teški. To je zbog e, uhidnog naloga protiv predsjednika Bašira, e, Međunarodnog kaznog suda i zato što e, nije ratificiran kartonski proces. Dakle, na taj način ograničena naša suradnja i dalji napredak, a i održavanje dijaloga sa predstavnicima vlade. S obzirom na takve okolnosti, jasno je i svi smo suglasni da je toj zemlji potrebna potpuna temeljita politička transformacija da bi se postigao mir, pomirenje i napredak. S obzirom na sve međunarodne i nacionalne napore u tom smjeru, naša je podrška potrebna. Komentirao bih e, kartonski proces. Naime, istina je da je Sudan važna zemlja s obzirom na e, u, u, kad je riječ o migraciji. Međutim, to nije samo tranzitna zemlja, već i ishodišna zemlja, kao što je spomenuo gospodin Baldu, ali to je i zemlja koja je odredište za migranta, odnosno se iz drugih zemalja sa afričkog roga, roga Afrike. Dakle, to je potreban nam je proces dijaloga vezano za migraciju u tom dijelu Afrike. I to nam je važna prilika da sa Sudanom razgovaramo o ključnim razlozima koji su uzrokovali migraciju. I kroz konkretne projekte i akcije koji će rezultirati iz tog dijaloga, možda ćemo na kraju zaista uspjeti poboljšati e, uvjete i životne uvjete u toj zemlji. I na taj način ćemo moći riješiti neka pitanja koja inače ne bismo mogli vezano za ono što vlada u Sudanu radi. Radujemo se konkretnom dijalogu vezano za kartonski proces. I osim toga, kad govorimo o ovom nacionalnom dijalogu, moramo reći da smo jako razočarani kako se taj dijalog pretvorio u bezizlasnu situaciju, jednu slijepu ulicu. Europska unija je bila jako e, odnosno e, su napori da se taj dijalog odvije u, u, u zato podobnom okruženju, međutim i mi podržavamo ulogu Afričke unije vezano za nacionalni dijalog i posebni izvjestitelj, posebni predstavnik Europske unije za afrički rog Afrike isto tako ima imao važnu ulogu u tom procesu. Hvala vam lijepa na ovoj prilici. E, e- Oprostite, ali ja volim da stvari budu precizne, pa ću iskoristiti činjenicu da predsjedam ovim sastankom. Pokušali ste odgovoriti na ovo pitanje koje sam vam postavila vezano za kartonski proces i rekli ste da, su one da, da ste došli do dva projekta, ali možete li mi nešto konkretnije reći? Jer što se mene tiče, postoje dvije osi, osi u tom kartonskom procesu. E, prvo, dobili ste informacije e, država, e, država članica vezano za rizike, a drugo, druga os e, je vezana za rizike koji su to vezani. Tako da, evo, ja ću ponoviti svoje pitanje. Što mislite da se treba učiniti da se kartonski proces izgradi? I sama sam u jednom e, odboru i blisko, usko pratim situaciju sa ljudskim pravima pa stoga kad kažemo da je Sudan i tranzitna i odredišna zemlja i isadišna zemlja, čini se da se radi o jako kompleksnoj situaciji. Međutim, ovdje na podotporu za ljudska prava nas brinu ljudska prava. Stoga me zanima koji su konkretni prijedlozi da Europska unija E, što Europska unija treba učiniti da pomogne Sudancima kako bi stvarali politički dijalog, jer u toj zemlji nema politički dijalog, a bez njega nema napretka. To su kompleksni izazovi i moje osobno mišljenje da umjesto podrške e, mirovnom procesu kroz kartonski proces, Europska unija daje međunarodni kredibilitet gospodinu Baširu, a upravo je to ono što on želi. Tako da se nalazimo u vrlo e, čudnoj situaciji. Molim vas, dajte nam konkretne prijedloge. Kako ćemo doći do napretka? Hvala još jednom. Kartonski proces je prije svega forum platforma za dijalog e, koja okuplja sve predstavnike iz zainteresiranih zemalja kako u Europi, ali i e, iz roga Afrike. To je i forum na kojem bi se trebao postići sporazum o vrlo konkretnim projektima. Prve smo sastanke održali u kontekstu kartonskog procesa i tada smo e, razmatrali konkretne prijedloge iz regije, ali i iz država članica. I još uvijek nismo došli do one točke u kojoj ćemo razgovarati o konkretnim projektima. Međutim, općenito govoreći, ti se projekti, odnosno kartonski proces, tiče se borbe protiv e, nezakonitog e, trgovanja ljudima i e, stoga su ti napori usmjereni u tom pravcu. U širem e, smislu to je dio dijaloga sa zemljama e, roga Afrike, ali i s drugim e, afričkim zemljama iz, sa sjevera Europe, e, oprosti, sa sjevera Afrike. E, imali smo i sami u Lavaleti, odnosno ideju da tamo komisija iznese prijedlog osnivanja trust fonda za to područje. To je vrlo važna lokacija, vrlo važna vrlo važna aktivnost izdvajanja sredstava za borbu protiv uzroka migracije u zemljama koje ta kriza migracijska pogađa. Dakle, govorimo o rogu Afrike i sjevernoj Africi. Ne znam, želi netko to komentirati. Hvala vam lijepa na tom pojašnjenju. puno je zastupnika koji e, prati situaciju vezanu za lavaletu, e, jer imamo jako puno izazova s kojima se moramo nositi i moramo stvariti značajan napredak po cijelom nizu pitanja. Hvala gospodinu Rondosu na njegovom e, radu. Mislim da mu zaista treba zahvaliti, a i mi svi pratimo blisko njegov rad. Hvala i gospodinu Baldu na izlaganju i ako smijem posebno bih se zahvalila doktoru Aminu Mekiju Medaniju što je došao. Napokon je uspio, uspio doći usprko svim ranijim poteškoćama i zaista se nadam da ćete uh, i nekoj u nekoj narodnoj situaciji uspjeti doći.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 ukidanju smrtne kazne i mislim da nije potrebno uh, ulaziti u detalje o tome koliko Europski parlament želi da se ukine smrtna kazna. To vrijedi zapravo za sve europske institucije. No mislim da je Europski parlament posebno posvećen uh, toj temi i toj, tom cilju. U našim rezolucijama je to vidljivo i provodimo mjere kako bismo ostvarili taj cilj. Postižemo napredak, ali postoje i područja gdje se nazaduje. Broj zemalja koje uvoze moratori ili ukidaju smrtnu kaznu je u porastu. Ako sam dobro shvatila, to uključuje čak i dio saveznih država SAD-a koje dakle ukidaju smrtnu kaznu, međutim imamo i negativne trendove, primjerice u Aziji i pretpostavljam da ćete se usredotočiti prije svega na Aziju, gdje primjećujemo gdje se zapravo koristi borba protiv zlouporaba droge, odnosno krijumčarenja droge, e, kao izlika za ponovno uvođenje smrtne kazne dok je prije na snazi bio moratorij. Mi smo dakle odvojili ovo vrijeme u ovome domu kako bismo analizirali stanje na globalnoj razini. I zahvalna sam vam što ste nam odlučili pomoći u tome. S nama je David Nichols iz Amnesty Internationala, zatim Dan Dolan uh, iz Repriva, organizacije iz uh, Ujedinjene kraljevine, On će govorio, govoriti o korištenju smrtne kazne u borbi protiv krimičarenja drogom. Zatim Nikola Peron e, koji je direktor centra koji se bori protiv e, smrtne kazne, koji će analizirati situaciju u pojedinim regijama. Najprije će nam se obratiti David Nichols, svaki govornik će imati po 10 minuta. Izvolite. a Nekoliko riječi na početku o općim uh, trendovima korištenja smrtne kazne u svijetu. Moj kolega će reći nešto više o detaljima uh, pojedinačnih pitanja unutar toga. Na početku dobra vijest. Danas 114 zemalja u svijetu uh, ne koriste E, smrtnu kaznu, niti imaju u zakonu i e, pogubljenja se vrše u manjem broju zemalja. Imamo punu e, statistiku za prošlu godinu, za 2014. godinu, znači prošle godine bilo je barem 607 pogubljenja u 22 zemlje širom svijeta i barem 2466 osoba u 55 zemalja je osuđeno na smrt. Međutim, te zemlje ne uključuju Kinu. Uključili smo Kinu u globalnu statistiku od 2000, 2009. godine, ali nema vjerodostojnih statističkih izvora iz Kine. E, tražili smo od kinistih vlasti da nam dostave vjerodostojnu statistiku, međutim e, ne postoje. E, mislimo da da se svake godine pogubljuje oko tisuću ljudi uh, u Kini, što je više nego u bilo gdje drugdje u svijetu. Očito je da je uh, opći trend da se manje koristi smrtna kazna, osim u Kini, Iranu, Saudijskoj Arabiji, Iraku i SAD-u. Ovdje u Europi Bjelarus je i dalje jedina e, zemlja Europe i Središnje Azije koja ima e, smrtnu kaznu. Afrika je regija gdje je postignut najveći napredak prema e, pomak u, prema ukidanju smrtne kazne. Ekvatorijalna Gvineja, Sudan i Somalija su jedine zemlje gdje se prošle godine provodila smrtna kazna. SAD je jedina zemlja e, u Amerikama gdje se provodi smrtna kazna, a 2014. godine je pao broj pogubljenja, a to se uklapa i u višegodišnji trend smanjenja. No Azija, Bliski istok i Sjeverna Afrika su najproblematičnije regije u svijetu u kontekstu primjene smjetne kazne. E, tamo se obavljaju pogubljenja, Sjeverna Afrika, Iran, Irak i Saudijska Arabija provode više od 90% pogubljenja u regiji. Kad je riječ o trendovima za ovu godinu, znači za prvih osam mjeseci, primijetili smo i pozitivne i zabrinjavajuće rezultate. Koje su to negativne stvari. Vidimo da su u Indoneziji se počele i ponovno provoditi pogubljenja, a u Pakistanu e, je toliko pogubljenja da će vjerojatno se približiti vrhu liste. Indonezija i Pakistan koriste e, kriminalitet i e, boru protiv zloporaba droge kao izliku za korištenje smrtne kazne. um, Saudijska Arabija već je pogubila više ljudi nego prošle godine i u samo e, šest mjeseci ove godine više od 700 ljudi je pogubljeno što znači da će do kraja godine, vjerojatno ako se isti tren nastavi, biti pogubljeno više od tisuću ljudi. Kad je riječ o Europskoj uniji i s obzirom na e, novi sporazum s Iranom, e, bitno je da se i to pitanje riješi unutar sporazuma. Nadalje, dakle, Saudijska Arabija je već e, pogubila više ljudi nego prošle godine. Objavili smo e, četiri izvješća e, prošli mjesec o e, pogubljenima. Zajedno sa drugim povredama ljudskih prava u toj zemlji, vrijeme je da se promisli ponovno o odnosima Europske unije i Saudijske Arabije i ljudska prava bi trebala biti u srži tih odnosa. Ima i pozitivnih promjena već 2015. godine, dakle, tijekom ove godine smo primijetili pozitivne pomake. Tri zemlje su ukinule smrtnu kaznu u prva tri mjeseca ove godine, Madagaskar, Fiji i Surinam. E, još dvije zemlje e, idu u tom smjeru, Mongolija i Južna Koreja. Kao što sam već rekao, trend, abolicionistički trend u SAD-u je sve jači. Nebraska je postala 19. E, savezna država koja je ukinula e, smrtnu kaznu. Tako da zemlje koje, e, koje imaju smrtnu kaznu su u, manjoni, u manjini. Većina zemalja u svijetu je ukinula. Što možemo napraviti kako bismo se borili protiv smrtne kazne? pogotovo u zemljama e, gdje se pogubljenja sve češće vrše. S jedne strane trebamo biti jasni u javnim priopćenjima, trebamo naglašavati da je to e, kršenje ljudskih prava i da je treba ukinuti. E, to bi trebalo doprinijeti do ukidanja smrtne kazne kroz više koraka, dakle postepeno. I E, trebamo naglašavati da ukidanjem smrtne kazne zapravo ne odobravamo nekažnjavanje e, zbog počinjenja kaznenih dijela. Takva obavijest može se, takve obavijesti mogu se pronositi putem e, nevladinih organizacija, Europskog parlamenta i cijele Europske unije. Potrebno je osnažiti kazneno-pravni sustav E, treba osigurati i minimalne standarde u kontekstu smrtne kazne. Zemlje koje i dalje e, koriste smrtnu kaznu čine to suprotno međunarodnim standardima. Primjerice, provode se nepoštena suđenja, e, iznuđena priznanja, u zemljama poput Afganistana, Bahreina, Bangladeša, Kine, Egipta, Irana, Iraka, Sjeverne Koreje, i Saudijske Arabije, dakle dugačak popis zemalja. Neke zemlje i dalje koriste e, smrtnu kaznu protiv e, maloljetnika poput Egipta, Irana, Maldiva, Nigerije, Pakistana, Saudijske Arabije, Šrilanke i Jemena. Neke druge zemlje i dalje provode smrtnu kaznu nad osobama s duševnim i intelektualnim um, invaliditetom, odnosno poteškoćama, poput Indonezije, Japana, Malezije, Pakistana, Trinidada i Tobaga i SAD-a. U nekim drugim zemljama uh, zločini koji ne uključuju namjerno usmrćivanje i dalje se smatraju karakteristikama koje mogu dovesti do provedbe smrtne kazne. Isto tako, smrtna kazna se često koristi češće e, kad je riječ o e, siromašnima, pripadnicima manjina, e, pripadnicima drugih etničkih, rasnih i vjerskih zajednica. cilj je isto tako da se ukinu obvezne smrtne kazne. One se i dalje provode, one uopće ne uzimaju u obzir okolnosti, osobne okolnosti počinitelja. E, takve kazne se i dalje izriču u Barbadosu, Iranu, Maleziji, Pakistanu, Singapuru te Trinidadu i Tobagu. Treće, i dalje želimo smanjiti razmjere korištenja, odnosno primjene smrtne kazne u pojedinim zemljama osobe se e, i dalje osuđuju na smrt zbog e, nejasno definiranih e, terorističkih zločina, zbog svetogrđa, apostazije, izde, suradnje sa stranim subjektima i sličnim prekršajima, bez obzira na to je li to dovelo do gubitka života ili ne. Trebamo isto tako reći da smo zabrinuti zbog korištenja e, smrtne kazne za e, e, kaznena djela koja su povezana sa drogama i to uoči posebno nesjednice opće skupštine UN-a 2006. godine koja će se baviti svjetskim problemom droge. Nema dokaza da smrtna kazna odvraća od počinjenja zločina više od kazne zakona. E, prevelik broj vlada misli da rješava hitne socijalne i političke probleme pogubljenjem e, malog ili velikog broja svojih e, zatvorenika. Mnoge zemlje nisu svjesne da se smrtnom kaznom zapravo ne nudi dodatna zaštita, već se samo dodatno zapravo brutalizira društvo. Potrebno je podržavati lokalne inicijative za ukidanje smrtne kazne, e, treba isto tako otvarati e, rasprave e, i djelovati odmah, provoditi korake odmah kako bi se to postiglo. Treba nuditi tehničku potporu, osnažiti kaznenopravni sustav kako bi ukidanje smrtne kazne postao važan korak u promjeni načinu na koji kaznenopravni e, sustav reagira e, i kako bi se s jedne strane došlo do e, sprečavanja počinjenja zločina, a da se pritom poštuju ljudska prava. Puno vam hvala. Odmah predajem riječ Danu Dolanu. Dan Dolan će govoriti u ime Reprieva. Izvolite. Hvala, gospođo. Hvala Davidu i Amnestiju na ovoj prezentaciji. Ovo je vrlo koristan uvid u stanje stvari. Treba reći da, e, da je dobro da je smrtna kazna da se sve manje primjenjuje. Međutim, treba reći da smo došli zapravo do faze međunarodne krize kad je riječ o e, smrtnoj kazni e, zato što se ona sve više koristi za zločine povezane sa drogama. Europska unija ima ključnu ulogu e, u preokretanju ovog trenda i Europska unija je doista zauzela vrlo snažne stavove u međunarodnim forumima i pogotovo u kontekstu korištenja ove kazne za kaznena djela povezana s drogama. Međutim, Europske države, Europska komisija su najveći e, donatori e, u zemljama poput Irana i Pakistana, e, a Pora na neki način dovodi do automatskog vješanja počinitelja djela povezanih sa drogama. And in some cases even encourage it, particularly in circumstances which contravene international law. We don't believe this ne vjerujemo da je e, to nemoguća dilema za europske države. Radi se samo o djelotvornoj e, e, provedbi onog što već postoji. To je potpuno je moguće surađivati u, u borbi protiv E, korištenja droga sa Iranom i Pakistanom, a da istovremeno se spriječi e, sve što može dovoditi dovodi do pogubljenja. Da bismo to spriječili moramo djelovati brzo, moramo e, pregovarati sa zemljama koje provode pogubljenja, ali sada smo u fazi statusa quo. Moramo poslati poruku nacionalnim vladama i poreznim obveznicima iz Europe nacionalnim vladama da europski porezni obveznici neće e, prihvatiti da se koriste njihov e, novac, novac e, na prakse kojima se Europa protivi. I stoga pozivamo u kontekstu svjetskog dana protiv smrtne kazne da se prestane koristiti europski novac na operacije koje dovode do pogubljenja i mislim da će se samim time e, dosta toga ponići, e, pomoći. 33 zemlje e, koriste smrtnu kaznu za počinitelje zločina povezanih s drogama. Većina tih pogubljenja provodi mala skupina zemalja koja se poklapa sa zemljama koje je spomenuo David. Kina, Iran, Saudijska Arabija, Vijetnam, Malezija i Singapur. Ali kao što sam već rekao, radi se o, globalnom porastu pogubljenja kad je riječ o e, osobama koje su počinile zločine povezane s drogama. Međutim, došlo je isto tako i da, e, do brzanja ritma pogubljenja u tim zemljama i stoga bih htio istaknuti primjer Irana. 2014. godine oni su pogubili 367 takvih počinitelja. U prvih šest e, mjeseci ove godine pogubio ih je 394. A kad govorimo o 367 koji su pogubljeni prošle godine i ako vam se to čini da je to malo, onda je tu nešto stvarno ne U Saudijskoj Arabiji je, tako, je sličan trend i Amnesty je napravio sjajno izvješće ove godine vezano uz e, pogubljenje počinitelja e, zločina vezanih uz drogu i tamo je e, primijećen porast od 4% pogubljenja 2010. Do, na 47%. Dakle, ne radi se samo o većem broju pogubljenja, već ono što zabrinjava je i to da e, zemlje koje prije nisu pogubljivale tako velik broj počinitelja zločina e, zlouporabe droga, primjerice Indonezija, gdje je postojao moratori koji je e, ukinut prije svega kako bi se vlada obrušila na počinitelje zločina povezanih s drogama. E, uključujući isto tako i e, pogubljenje osobe koja očito nije imala uopće pojma što se događa, a pogubljenje. Dakle. Isto tako Pakistan e, koji je ukinuo tijekom ove godine moratori i nakon toga su pogubili 240 ljudi. A Saudijska Arabija je treća po broju pogubljenja. Dakle, vidjeli smo da postoji puno kršenja brojnih međunarodnih e, konvencija. Dakle, pogubljuju se i maloljetnici, sustavno se krše pravila samog procesa, pogubljuju se duševno oboljele osobe i tako dalje. E, Pakistan je privremeno obustavio pogubljenje osobe s duševnim smetnjama jer im treba više vremena na koji način bi da se moglo objesiti iz invalidskih kolisa. 120 e, počinitelja zločina povezanih s drogama čeka pogubljenje. Mislim da je to prilično strašna e, slika i treba hitno djelovati. A ono što još više zabrinjava je uloga Europe u ovom trendu. Dakle, slika je užasna. Međutim, ono što još više zabrinjava je da europske zemlje, Europska komisija na neki način potiču ovako stroge odgovore ili reakciju na e, zločine povezane sa drogama putem e, financiranja policijskih operacija e, za raskrinkavanje e, zločinaca povezanih sa drogama koje koriste ovakve mjere. Europske države Europska komisija su dale više od 600 milijuna eura takvim zemljama za takve operacije. Dakle, da to uključuje i zemlje poput Irana i Pakistana i znači ti, ti novci su se potrošili i za edukacije i za policiju i za granične postaje gdje se uglavnom uhićuju um, um, počinitelji zatim za uh, pse koji uh, detektiraju prisutnost droge a također su uh, dali sredstva i za suradnju i sve se to provodi E, preko ureda za borbu protiv e, zloporaba droga UN-a. Ali ono što se događa na terenu je da programi vezani uz taj UN-ov ured e, samo dovode vrlo često do još strožih kazni i u jurisdikcijama poput Irana i Pakistana vrlo često to znači da je i sve više smrtnih kazni. Organizacije koje primaju e, europska sredstva uopće ne taje da će koristiti ta sredstva za hvatanje e, počinitelja zločina povezanih s drogama. Mislim da ne treba govoriti samo o brojkama, već i o pojedinačnim slučajevima i uočili smo da postoji niz slučajevima gdje e, su europska sredstva upravo dovela do pojedinačnih uhićenja e, osobe koje su pogebljene. Naprimjer, Džana Mir, 15-godišnjak e, iz Afganistana, je obješen u Iranu zato što je navodno prokremčario heroin iz Afganistana u Iranu. I mnoge europske zemlje su sufinancirale e, projekt vrijedan 5,5 e, milijuna eura u Iranu, e, a taj projekt je imao za cilj boru protiv e, krimčarenja droge, zloporaba droge. Cilj programa je bio je edukacija policajaca koji su upravo uhitili tog dječaka. A Iran ima i svoju policiju koja se bori protiv e, droge i oni su se pohvalili učincima europskog e, financiranja. Mislim da nije radikalno reći da e, europska pomoć vodi do pogubljenja. Niz europskih zemalja poput Danske i Irske i Ujedinjene kraljevine su to i priznale. Znači, danska vlada je službeno priznala da donacije vode pogubljenjima. No, nažalost, e, e, te zemlje nisu poduzele slične mjere kad je riječ o e, do, kad je riječ o Pakistanu. Ako se pogubljenja nastave u tim zemljama bez uvjerenja da će se taj trend zaustaviti, u UNODC bi trebao E, povući financiranje. Međutim, iako je 2011. godine objavljena takva namjernost, takva politika, ništa se nije poduzelo. Dakle, pozivamo europske zemlje da prestanu potpomagati takve policijske operacije u Iranu i Pakistanu. Mi prihvaćamo da zemlje žele surađivati sa drugim zemljama. Samo želimo reći da kad god se radi o službenoj razvojnoj pomoći, E, da bi pomoć trebala podrazumijevati i e, zaštitne mjere kojima bi se spriječilo da se europski novac koriste za akcije koje poslije dovode do pogubljenja. Znači i Iranu i Pakistanu su se godinama sljevala sredstva. I e, pregovori su u tijeku s Iranom i od europskih zemalja se očekuje da daju doprinos. Znam da već dugo govorim pa ću uskoro završiti. Bitno je da pošaljemo poruku i kažemo ako suradnja u borbi protiv narkotika s Iranom i Pakistanom se treba nastaviti, treba uvesti sigurnosne mehanizme u okviru, odnosno u skladu sa europskim i UN-ovim politikama koje već postoje, da se e, zaustave ovakve preks, prakse. Mi mislimo da treba e, izglasati rezoluciju koja bi se trebala e, poklapati sa svjetskim danom borbe protiv e, drogo, droga desetog u kojoj bi se trebalo navesti da je europska politika takva da ne smije dovoditi do pogubljenja lažan je izbor između sprečavanja zloporabe droga i dopuštanja sustavnog vješanja počinitelja zločina vezanih uz droge. Demokratski glas europskih građana se treba čuti. Mislim da bi to imao dramatičan učinak. Hvala. Iran qu'en Indonésie, sauf erreur de ma part, sur les 14 personnes. Govornik nije uključio mikrofon. Et qui a une utilisation... Spomenuli ste smaknuće 14 osoba. No svi su bili stranci i čini se da se po nacionalnoj osnovi odlučuje o smaknućima. Možda bismo to trebali dubinski ispitati ali to bismo vjerojatno trebali učiniti drugom prilikom. A sada Nikolas Peron e, koji će nam govoriti o smrtnoj kazni u ime ECPM-a. Govoriti će o regionalnim razlikama i o prijedlozima za buduće djelovanje. Puno hvala, gospođo predsjedateljice. Hvala što ste mi dopustili da vam se danas obratim. Dolazim u ime ECPM-a, e osnivačkog člana koji je 2002. E, godine osnovao Kongres za suzbijanje smrtne kazne. 10 listopada ove godine imat ćemo svjetski dan protiv smrtne kazne. Sa pokretom protiv smrtne kazne krenuli smo davno, a sada su nam se pridlužile nove tri zemlje. 10.10. .10. napravit ćemo pregled svih e, ostvarenih napredaka i postignuća. Mislim da je to jako važno, jer nakon ukidanja robstva i mučenja, smrtna je kazna sljedeći velik korak kojeg društvo društvo mora postići. Svakog dana sve manje i manje zemalja e, koristi smrtnu kaznu. Imamo različite civilizacije, ali čini se da je ukidanje smrtne kazne povezano sa demokratskim procesima. 81. imali smo 35 zemalja koje je ukinulo smrtnu kaznu, a zatim smo imali dvije trećine zemalja koje su još uvijek zadržale smrtnu kaznu, a sada se taj trend e, preokrenuo. Imamo dvije trećine zemalja svijeta koje su ukinule smrtnu kaznu. Imamo i statistike koje to potkrepljuju i koje nam je spomenuo David. Mislim da je zanimljivo svjedočiti tom e, značajnom napretku vidimo da univerzalni abolicijski pokret nije utopija, to jest moguće. Ipak još uvijek u nekim zemljama i nekim dijelovima svijeta smrtna kazna je zadržana. Neću govoriti o svemu, već ću naglasak staviti na dvije e, teme. Najprije je tu područje Azije. Neću ulaziti u sve statističke podatke i brojke. Želim vam samo reći da je bilo nekih neugodnih e, iznenađenja, budući da su neke zemlje poput Singapura, Indije i Pakistana ponovno vratile ranije ukinutu smrtnu kaznu. Isto vrijedi i za jednu zemlju poput e, Pakistana koja je nakon ukinute smrtne kazne istu vratila. Mislim da nam je sada potrebna potpora Europske unije. Želimo od Europske unije da ostvari napredak na ovom području. Samo trenutak da provjerim, čujete li me? Dobro. Dakle, želio sam vam nešto reći o alarmantnoj situaciji u Aziji. Međutim, ostvarili smo i male napredak u pravom smjeru. U nekim zemljama došlo je do manjeg broja kaznenih djela koja se kažnjavaju smrtnom kaznom. U Kini i Singapuru se smanjio opseg kaznenih djela za koja je za koje je zapriječena smrtna kazna u Kuala Lumpuru je ministar iz Malezije govorio o tome da bi mogli ukinuti automatsku smrtnu kaznu za kaznena djela vezana uz narkotike. Mi mislimo da naše društvo i institucije trebaju činiti male korake u pravom smjeru i činiti to na inteligentan način, baš kako je kolega to malo prije opisao. Saudijska Arabija, Irak i Iran u jednom dijelu svijeta počinjavaju najveći broj smrtnih kazni. Sada bih se želio posvetiti temi Irana. To je naime slučaj koji nas vrlo brine. To brine sve one koji žele ukinuti smrtnu kaznu. Imaju najveći broj smrtnih kazni per capita. Predsjednik Mohani, od kada je stupio na vlast, iako se činilo da se zemlja otvara, da zaprima izaslanstva iz Europe i da su e, krenuli dijalozi. To je e, bilo nešto zbog čega je zaživjela nada da će zaživjeti i poštivanje ljudskih prava. Međutim, to uopće nije bio slučaj. U Iranu je istraživanje o smrtnoj kazni pokazalo da je broj smrtnih kazni u 2014. godini bio najveći u proteklih 15 godini. 7000 i nešto osoba je smaknuto. Prema izvješću o Iranu vidimo da se broj smaknuća značajno povećao nakon što je novi predsjednik došao na vlast. Čini se da su ljudska prava, a i primjena smrtne kazne sada nešto e, što ne uživa e, potporu nove vlasti. Mi mislimo međutim da je u Iranu e, moguć napredak ako primijenimo prave vrste pritisaka. Jednako tako vidimo da dolazi do ukidanja automatskih smrtnih kazni, iako bismo možda trebali krenuti sa dodatnim dijalozima o tome da se smanji broj smrtnih kazni općenito. Iran prema univerzalnom periodičkom izvješću prihvaća naše preporuke, ali e, su naše mogućnosti u Iranu ograničene. Bilo kako bilo, nije sve tako crno na području sjeverne e, Afrike i područja mena, možemo reći da su koalicije Maroka, Tunisa i Libanona mnogo toga postigle putem civilnih organizacija zajedno sa ECPM-om. Organizirane su javne tribine i događanja, te njihova nastojanja sada počinju pokazivati rezultate. Jednako tako, istaknuti dužnostik je podržao nastojanja na području ukidanja smrtne kazne. Marokanski kralj je također govorio o samoj temi smrtne kazne. Ja bih također želio e, reći da su zastupnici Marokanskog e, parlamenta započeli sa radom jedne mreže parlamentaraca iz svih zemalja, iz svih dijelova zemlje. Više od 50 parlamentaraca sudjeluje i kada god se otvori ova tema, oni zastupaju svoj stav. Mislim da bi Europska unija trebala poduprijeti njihov rad putem svoje e, susjedske politike. Mislim da ćemo na taj način postići pravi napredak. Govorio sam sada o ova dva područja, a sada bih e, rekao nešto i o trećem govorim o subsaharskoj Africi kao novoj e, zoni ukidanja smrtnih kazni. Na zapadu Afrike afričke zemlje imaju tendenciju ukidanja smrtne kazne. E, Togo, Burundi, Benine i ostale zemlje u proteklih nekoliko godina. Dakle, zemlje u kojima se govori francuski u zadnje vrijeme ukidaju smrtnu kaznu. Nadamo se da će doći do potpunog ukidanja smrtne kazne. Uključilo se lokalno civilno društvo i svakog se dana bore za to. 23. listopada će se organizirati događaj na visokoj razini gdje će biti prisutni i predsjednici država iz regije te 15 parlamentaraca iz zemalja subsaharske Afrike. Trebali bismo zamoliti i parlamentarce i civilno društvo i različite zajednice da podupru ova nastojanja. I na kraju još želim nešto reći o šestom globalnom kongresu protiv smrtne kazne. Biti će održan od 21. do 23. lipnja 2016. Biti će tu predstavnika svih kontinenata, pravnika i stručnjaka koji će dolaziti iz cijelog svijeta. Trebamo razmisliti što zajednički možemo učiniti i na koji način možemo iskoristiti pritisak e, koji bi urodio time da se ukinu smrtne kazne. Hvala vam na pozornosti. Hvala vama što ste se držali vremenskog ograničenja. Zaista je lijepo kada ne moramo ljude upozoravati da završe sa izlaganjem. Kolegica Barbara Loh-Piler, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Imam nekoliko pitanja. Hvala vam eh, na svim izlaganjima. Zaista je bilo lijepo, vidite slušati vaše izlaganje. Vi ste nas na početku podsjetili na to da smrtna kazna nije niti razumna, niti učinkovita kazna. Ona ne dovodi ni do čega osim smrti i šteti društvu. To je povezano i sa time da smrtna kazna čak i kada se njome kažnjavaju počinitelji kaznenih dijela vezanih uz drogu, ne odvraća druge da se bave istom vrstom posla. To treba znati. Dan Dolan, vi ste uputili kritiku e, fondovima Europske unije kojima se financiraju programi suzbijanja e, narkotika. Ja imam pitanje taj novac se koristi u UNODC-u. Mene zanima e, što misli e, u ovo vijeće za ljudska prava. Da li misle isto ili suprotno? Ovdje smo čuli i predstavnike komisije. Ja bih e, sada željela nešto reći o ovoj temi i komisiji postaviti sljedeće pitanje. Vi ste nam kratko opisali problematiku koja je vezana uz politike suzbijanja narkotika. Pitanje koje bih postavila komisije je sljedeće koje zaštitne mehanizme u pogledu ljudskih prava koristimo kako bismo bili sigurni da financiranje suzbijanja narkotika putem UN-a ne dovodi do većeg broja smrtnih kazni u recimo Iranu i Pakistanu. Ja nisam upoznata sa time kakve politike provodimo, pa zato postavljam pitanje. Komisija se zalaže za ukidanje smrtne kazne za kaznena djela povezana sa narkoticima i to čak želi postaviti kao preduvjet za primanje financijske potpore. Jednako tako u akcijskom planu protiv narkotika Europske unije stoji jedna preporuka vezana uz zaštitu ljudskih prava i tu stoji da bismo uvijek trebali imati na umu zaštitu ljudskog prava koje trebaju biti učinkovito ugrađena u djelovanje EU-a u pogledu suzbijanja narkotika. Sada imam pitanje za vas. Želite li i namjeravate li postupati sukladno toj preporuci. A sada nešto e, za službu za vanjsko djelovanje. Neki državljani Europske unije upravo su u zatvoru i e, možda će e, biti kažnjeni smrtnom kaznom zbog kaznenih djela povezanih sa narkoticima. Takav je slučaj recimo u Indoneziji. Koliko ja znam, ti državljani ne uživaju diplomatsku i pravnu potporu kakvu bi trebali zaprimiti i želim od vas čuti komentar na to. I još nešto. Preporučeno je da u listopadu na plenarnoj sjednici, na prvoj sjednici koja će se održati u Strasburu, osmislimo jednu konkretnu rezoluciju koja će se baviti smrtnom kaznom i kaznenim dijelima povezanim sa drogom. Želim vas podsjetiti da ćemo imati dio, usmeni dio sa pitanjima i odgovorima o smrtnoj kazni i drogama. Evo ja predlažem da se možda kratko bavimo i pitanjem rezolucije tijekom usmenih pitanja i da tako povežemo temu smrtnih kazni i droga. Nevladine organizacije su jedna velika skupina koja ne sudjeluje u ovoj raspravi danas. Bilo bi dobro da i one o tome budu obavještene. Na posljedku još bih jedno pitanje uputila gospodinu e, koji je govorio posljednji, vezano uz Iran. Imam jedno pitanje. Smrtna kazna bila bi dijelom dijaloga EU-a i Irana o ljudskim pravima postoji li proces u kojemu se ta tema spominje ili ne. Je li to dijelom rasprava za sada ili ne. Na kraju želim cijelu skupinu izvijestiti o sljedećem. Odbor za međunarodnu trgovinu jutros je glasovao o ovom dosjeu i tražio jačanje Um, kontrole nad određenim proizvodima, recimo uh, kemijskim proizvodima koje se koriste u pogubljenjima. Nisam vidjela usvojen tekst, međutim mislim da su prihvatili sve naše preporuke vezane uz droge i uveli dva amandmana. Eto, to je nešto malo što smo mi mogli učiniti kako bismo se založili za to da se ukine smrtna kazna u predmetima vezanima uz drogu. Hvala, Barbara. Gospođa Pesera. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Najprije bih se ispričala zbog toga što ranije nisam prisustvovala saslušanju. Saslušanje me je jako zanimalo. Ja sam se pripremila i pročitala sve relevantne dokumente. Evo, shvaćam većinu onoga što ste željeli reći. Zahvaljujem gospođi Log Biller koja je otvorila najvažniju temu i e, zahvaljujem na vašem pitanju. Zaista je dobra ideja da kratko nešto kažemo o tom tome, a pogotovo o temi Irana o kojemu već jako dugo raspravljamo. On je e, prioritet i stalno govorimo o e, nuklearnom oružju. No, što se tiče mandata visoke predstavnice Mogherini, mislim da bismo trebali i njoj poručiti da u svakoj mogućoj prigodi vrlo jasno pošalje poruku da nema prostora e, za suradnju sa zemljom gdje se sve češće i češće koriste smaknuća, e, odnosno smrtna kazna. Moramo se zapitati što se u stvari događa u pogledu demokratizacije te e, zemlje. Radi li se zaista o demokraciji i e, o demokratskoj vladi, budući da je korištenje smrtne kazne sastavnim dijelom postupanja svake vlade. Mi ovdje govorimo o različitim zahtjevima i zadaćama rana u pogledu ljudskih prava, a moramo zaista vrlo jednoznačno poručiti da se protivimo smrtnoj kazni. Što se tiče instrumenata putem kojih se vrše mučenja i to je tema kojom se moramo baviti. Mislim da je važno da budemo otvorenih očiju i ušiju i da imamo na umu sve ono što je gospođa Lok-Biler rekla o konkretnim amadmanima. Morali bismo naglasiti ove, ove važne teme i biti odlučni u svome pristupu. Hvala. Zaista vam hvala. Kao što ste najavili, imat ćemo dio sa usmenim pitanjima i tamo ćemo govoriti o smrtnoj kazni i drogama. To će biti početkom listopada. Ako sam dobro shvatila, mislim da će klubovi zastupnika odlučiti o tome hoćemo li usvojiti rezoluciju. Mi možemo u svojim klubovima e, pokušati lobirati u prilog tomu. Mogli bismo sastaviti jedan tekst koji bi se bavio određenom temom. Možda će to biti tako, možda ne. Ne znam hoćemo li se moći baviti samo jednom konkretnom temom, jer ako se za to odlučimo, onda ne možemo govoriti o drugim temama. Vidjet ćemo kako će biti. Mislim da je ključno, i nadam se da ćete se s time složiti, to da ćemo na plenarnoj sjednici o ovome imati raspravu, a nakon toga će uslijediti i općenitija rasprava. Smatram da je na raspravama u plenarnoj sjednici vrlo dobro dobro razgovarati i o rezolucijama jer na taj način možemo vrlo jasno ocrtati stav cijelog parlamenta i doprinijeti lobiranju za neke teme. A sada vrlo važno pitanje, kako činiti više, kako djelovati, kako bismo učinkovitije vršili pritisak na različite dijelove svijeta, posebno na Aziju. Evo, pregledavši ovaj dokument Amnesty International koji je pred nama, jasno vidim da postoje neke zemlje koje koriste smrtnu kaznu samo zato da bi pokrile neke namjene. Recimo, ukupno 13 E, njih koristi smrtnu kaznu, a 12 ih je smješteno u Aziji. Moramo više učiniti i moramo razgovarati sa partnerima. Zaista je zabrinjavajuće sve ovo čemu svjedočimo i sve ovo što se tako brzo odvija oko nas. A što se tiče e, trgovanja određenim proizvodima koji se koriste prilikom izvršavanja smrtnih kazni. Mislim da moramo vidjeti što se događa i u SAD-u, to je tamo ključno pitanje. Moramo podcrtati ovu temu i pokušati potaknuti građane da učine nešto po ovom pitanju. Možda ćemo time uspjeti više postići. Vezano uz ono što je govorio gospodin Peron o smrtnoj kazni i o univerzalnom ukidanju smrtne kazne. Ja se svakako s time slažem, ali u javnoj raspravi u ovom domu i ovdje čujem neke vrlo zabrinjavajuće činjenice. Zbog toga moramo biti oprezni i moramo širiti poruku, moramo ljude educirati i uključiti se. Činjenica jest da mnoge osobe ne brinu o tome da smrtna kazna postoji. Ne shvaćaju da smrtna kazna uopće ne postiže svoj cilj. Ona je vrlo često potpuno besmislena. Istraživanja često pokazuju da postoje puno učinkovitiji načini odvraćanja od počinjenja kaznenih dijela. Unutar Europske unije imamo mnogo manje krvavih zločina od onih u SAD-u. Ali trebali bismo i dalje nastojati zajednički širiti svoje poruke, ovdje raditi na rezoluciji i zaista naglašavati ovu temu i ovdje i drugdje, a čak i ovdje unutar Europskog parlamenta trebamo dati sve od sebe. Europske institucije su tijekom poslijepodneva nekoliko puta spomenute. Gospodine Ricardo iz Europske službe za vanjsko djelovanje, želite li nešto reći? Nadam se da ćete nam možda vi moći dati više detalja o tekućim e, dijalozima sa različitim zemljama u kojima se izvršava smrtna kazna, posebno s onima koje, e, u kojima se situacija pogoršava. Ne mogu odgovoriti na sva pitanja. Mi smo Dakle, odgovorni za politiku vezano za, odnosno protiv e, smrtne kazne i tu politiku provodimo zajedno sa svim našim današnjim sugovornicima i zajedno sa Europskim parlamentom. Dakle, nalazimo se na istoj strani, to je ono što je bitno. Ukratko, e, vezano za politiku koju provodimo, da vas podsjetim, reći ću osnove, a onda ću se osvrnuti na konkretne e, značajke vezane za drogu. Kao prvo, koji su naša sredstva promicanja vanjske politike? Mislim da većinu tih alata koristimo kad govorimo o e, agendi za e, dijalog o ljudskim pravima. Istaknuli smo smrtnu kaznu kao jedno od glavnih pitanja koje utječu na sve naše partnere, uključujući Japan i SAD s kojima imamo konstantan i redovit dijalog, postoji cijeli e, niz demaršeja i izjava koje smo donijeli e, prema različitim zemljama tijekom cijele godine, 2014. 2015. ali i prije toga. Povrh toga, Europska unija je ovdje glavni donor. Bilo je tu još nekih pitanja poput droge, međutim kad govorimo o smrtnoj kazni, mi smo jedan od najvećih donora, e, donatora, ispričavam se, u e, svijetu. I od 2007. godine e, dodjeljujemo oko 20 milijuna godišnje za tu, za tu svrhu. Stoga smatramo da se radi o značajnom iznosu. Tu je i novi akcijski plan koji e, kao jedan prioriteta navodi smrtnu kaznu, pitanje smrtne kazne, a i povezuje e, smrtnu kaznu sa mučenjem. Zatim tu su naše aktivnosti koje provodimo sa državama članicama na multilateralnoj razini u Yorku e, vezano za izvršenje smrtne kazne. E, imali smo 118 glasova za, što je značajan, značajna podrška i mislim da to odražava sve o čemu danas govorimo. Općenito govorići postoji dobar trend, ali jako puno stvari koje još trebamo riješiti u nizu zemalja i u nizu regija. Kad govorimo o kaznenim dijelima vezanim za drogu, to je jedna inicijativa koju trebamo biti svjesni. Mi smo svjesni nekih pitanja koje su danas otvorena. Općenito govoreći, to je navedeno i u našim smjernicama koje su revidirane 2013. vezano za smrtnu kaznu, u kojima se navodi da kaznena djela većana za drogu nisu najteža, najozbiljnija kaznena djela. I mi provodimo dijalog o ljudskim pravima sa preko 40 zemalja diljem svijeta i ova konkretna e, stvar, ovo konkretno pitanje i veza između e, smrtne kazne i kaznim dijelima vezan za drogu e, je stvar o kojima smo razgovarali sa cijelim nizom zemalja u, na istoku gdje imamo specifične probleme. Svjesni smo istovremeno potrebe da da sve aktivnosti i sva pomoć pravna, tehnička, financijska pružena prema trećim zemljama ne smije e, biti upotrebljena za izvršavanje smrtnih kazni. Toga smo svjesni i radimo što možemo kako bismo i svoje partnere unutar europskih institucija angažirali. Relativno je nova strategija o drogama usvojena krajem 2012 pokriva razdoblje od 2013. do 2020. i njeni glavni cilj bio osigurati sinergiju u komunikacijama i razmjeni informacija sa većinom relevantnih dionika. Ta je strategija na snazi i imamo dijalog sa svojim kolegama koji su zaduženi za provedbu te strategije, a koja je, opet kažem, usmjerena na, na one teme o kojima smo danas razgovarali, a to je potreba da osiguramo promicanje zaštite ljudskih prava i da to sve bude u sastavni dio našeg dijaloga o ovom području, ali i e, isto tako da se osigura implementacija naših e, programa bitnih za to područje. Razgovaramo s kolegama koji su odgovorni za provedbu europskih e, politika koji uređuju trgovanje drogama i postoje konkretni indikatori koji bi uzeli u obzir moguće posljedice koje bi neki projekti imali na ljudska prava i e, pitanja vezana uz smrtnu kaznu. Dakle, mogućnost da izvršenje smrtne Dakle, e, cijela ta priča o e, izvršenju smrtne kazne mora biti dio ovih pokazatelja. To je spravac u kojem mi sada djelujemo i nadamo se da će to pitanje u potpunosti biti integrirano u u indikatoru pokazatelji koji su dio strategije. Kao što kažem, postoji cijeli niz drugih pitanja e, o kojima će možda moji kolege moći bolje e, govoriti. Mislim da ste bili zapravo vrlo precizni u svojim odgovorima. Ali dok sam slušala pojavila mi se jedna ideja. Pitam se da li bi u kontekstu tih dijaloga za Europsku uniju bilo jednostavnije razgovarati sa svojim uobičajenim partnerima. Primjerice, kad se u nekoj zemlji počne nešto događati, kad počne neki način nazadovati, onda nešto možete napraviti. Za razliku od onih zemalja s kojima nemate već uspostavljen odnos. Dakle, vi možete vrlo brzo pokazati što, Hrvat, što Europska unija radi na ukidanju E, smrtne kazne. Primjerice u onim zemljama gdje je bio moratorij dugi niz godina, pa su sad opet odjednom iznenada uveli smrtnu kaznu. Tamo biste mogli vrlo brzo intervenirati i prenijeti bitnu poruku. Mislim, samo naglas razmišljam. I razmišljam na način e, način na koji će se naše izvješće o pravima, ljudskim pravima i e, referirati na izvršenje smrtne kazne. Vraćam se svojim E, gostima. Idemo sada obratnim redom. E, gospodin Nikola Peron, izvolite. Hvala vam lijepa. Osvrnuo bih se na niz pitanja, naročito ovo što ste vi na kraju, gospođo predsjednice, rekli, a to je da moramo jako paziti. U potpunosti se slažem s vama. Istina je, e, ta bitka nije, tu bitku još uvijek nismo dobili. Ranije sam rekao da postoji tendencija ka aboliciji, ka ukidanju smrtne kazne. Međutim, to još nismo ostvarili. I dok god je to tako, mi i civilno društvo moramo raditi na tome da se ljude obrazuje, da se podiže svijest o tome i unutar Europske unije. A mnogi od nas to svakodnevno rade. Amnesti i mi kao organizacija upravo to radimo, idemo u škole, razgovaramo s mladima jer tek onda shvatite da svakodnevnim odlaskom u škole da mladima ta stvar nije sasvim jasna, da o tome nisu imali e, priliku razmišljati. Kad nemate pred sobom činjenice i statistiku ko vam, e, koja vas upućuje na to da smrtna kazna nije najprikladnije sredstvo e, rješavanja te problematike, onda shvatite da ljude trebate obrazovati. Tek kad ih obrazujete, ljudi imaju neku svijest o problematici i znaju o čemu se tu radi. U tom smjeru sam htio ići. Moramo se pitati eh, da li se iranske vlasti otvaraju i da li to znači da eh, se mijenja pitanje smrtne kazne. Možda je, ali možda trebamo definirati nekakve uvjete, e, konkretizirati neke stvari, biti malo stroži kad preporučamo dijalog s njiho, sa iranskim vlastima, jer je ova situacija alarmantna od kako je stupio na vlast novi predsjednik. E, zapravo su premašili vlastite rekorde, a mi nemamo čak ni sve brojke. Hvala vam. Gospodine Dolan, Um, hvala vama i hvala svima na i predstavnicima Europske e, službe za vanjsko djelovanje. Mislim da je da ste jako pomogli svojim riječima. Ja želim biti jako jasan, ni na koji način ne želim umanjiti izvrstan e, posao koji Europska unija e, provodi na globalnoj razini u smislu borbe protiv smrtne kazne to je najveći institucionalni akter u borbi, u međunarodnoj globalnoj borbi protiv međunarodne kasne. I Europska unija je napravila izvrstan posao na pojedinačnim predmetima. Napravili smo značajan napredak. Program zapravo ovdje ukazuje na jednu kontradiktornost i o tome sam htio govoriti. Dakle, EU je izvrstan E, zagovornik ukidanja smrtne kazne. Međutim, e, ono što se događa u nekim zemljama značajno e, podriva taj napor i kredibilitet Europske unije kako na globalnoj, tako i na individualnoj razini. Stoga smatram da mi zaista moramo to pitanje riješiti. Cijenim vaše komentare vezano za napore koje provodite na rješavanje tog pitanja. Dakle, očito se radi o izazovu. Međutim, rekao bih da postoje i prilike. Prilike koje Europska unija treba iskoristiti kako bi zagovarala pozitivnu promjenu. To nije e, samo bitno, to nam daje značajnu prednost pred našim partnerima u ukidanju e, smrtne kazne. Spomenuo sam gospodina Abdula Basida u svom izlaganju kojeg čeka smrtna kazna u Pakistanu, koji je paraliziran e, i koji od struka nadalje i koji je kojeg su zapravo pakistanske vlasti htjele objesiti iz invalidskih kolica. Danas je trebao biti obješen, odnosno trebala je biti izvršena smrtna kasta. Međutim, njegov predmet se spomenuo u raspravama na razini Europske unije i u okviru e, GSP plus trgovinskih e, e, razgovora. Mislim da je već to bilo važno i da je to utjecalo na općenito pregovore. Toliko je utjecalo da je njegovo izvršenje njegove smrtne kazne odgođeno sinoć. Kad EU konstruktivno radi s partnerima poput Pakistana i promiče pozitivne poruke i zaštitne mjere i diskusije, možemo jako puno toga postići, ako smo dovoljno hrabri da taj razgovor započnemo. Ovdje se ne radi o debati između UN-ovih institucija, međutim, retorika i sama politika UN-ovih politika, UN-ovih institucija je zaista jaka. Vijeće za ljudska prava je jasno izrazilo svoje stajalište i sljedeće godine će ih e, istaknuti vezana za UNODC-ovo e, djelovanje u Iranu, Pakistanu i nekim drugim zemljama. Još bih spomenuo izjavu Banki Muna iz 2012. koji je rekao da donatori i druge zemlje koje doprinose kontroli trgovanja droge ne smije provoditi politike koje nisu u skladu sa međunarodnim standardima. Pa čak i UNODC kaže da se financiranje, odnosno sredstva moraju obustaviti, ako isplate sredstva moraju obustaviti ako se nastavi sa uh, smrtne kazne. Dakle, stvar je jasna. S jedne strane ljudi, e, stajalište je jasno i ljudi prihvaćaju taj stav. I mislim da ovime dolazim do drugog pitanja koje ste postavili, to je potreba za rezolucijom, za usvajanjem rezolucije. Retorika jest ispravna i nema sumnje da kad se postaje pitanje na plenarnom zasjedanju da ćemo dobiti odgovore sa jako puno pozitivnih reakcija da se treba zaustaviti, dakle da Europa treba djelovati. Međutim, problem je u stvarnosti. Europski parlament i zastupnici u parlamentu i, i Europski porezni obveznici moraju biti ti koji će reći ne želimo da se naš novac šalje u tom smjeru u ljudima koji izvršavaju, odnosno zemljama koji izvršavaju smrtne kazne. Mislim da je, da je to zapravo jako bitno jer se na taj način dovodi u pitanje naša vjerodostojnost. Samo izvolite, gospodine Nikolasa. Mislim da e, meni nisu upućena izravno nikakva pitanja, ali ja bih htio, bez obzira na to, dodati par komentara. Jedna stvar je jasna. A nije sasvim uzeta u obzir kad, kad se EU zalaže za ukidanje smrtne kazne. To je vezana, povezanost između e, smrtne kazne i e, zaštite drugih ljudskih prava. Kad govorimo o smrtnoj kazni bez e, spominjanja pravednog suđenja, mučenja, e, funkcionalnog pravosudnog sustava, onda ne govorimo o cijeloj stvari. Dakle, moramo sve te stvari spomenuti, naročito kako bismo uspjeli ostvariti konstruktivan e, dogovor sa zemljom u kojima se provodi smrtna kazna, a vezano za njihovo izvršenje. Dakle, ne radi se samo o hitnom djelovanju po konkretnim predmetima, već se radi o kontinuiranom djelovanju po svim pitanjima koja su vezana i srodna sa e, pitanjem smrtne kazne. E, mislim da također postoji veliki broj predmeta, e, veliki broj slučaja u kojima ljudi nemaju pristupa konzularnim službama, pristup odvjetnicima, pristup suđenju na vlastitom jeziku ili sudskom procesu na jeziku koji će razumjeti. To je bitno iz perspektive e, ljudskih prava, ne samo smrtne kazne. Isto vrijedi za pravično suđenje. Spomenuo sam cijeli niz zemalja. Jedan od očitih primjera je Egipat. Ono što tamo vidimo su mas, masovno izricanje e, smrtnih kazni pojedincima nakon sasvim očito nepravičnih suđenja. I nakon toga kao posljedicu vidimo masivno e, izvršenje smrtnih kazni. Što će Europska unija napraviti da to spriječi? Druga stvar koju sam htio reći tiče se uporabe smrtne kazne za e, kazna dijela vezana uz droge ta veza je, e, tu vezu su spomenuli moji kolege naročito dan. Ono što nas zabrinjava vezano za budućnost jest potencijalno suučesništvo Europske unije e, u e, u, borbi, u ovoj situaciji. Naime, kad vidimo da se borba protiv terorizma jača, naročito u raznim zemljama, koji su e, najveći izvršite smrtnih kazni u svijetu i kad vidimo da se te smrtne kazne provode protiv navodnih počinitelja pomoću, odnosno provedbom zakona kojima se sprečava terorizam, onda vidimo da se često događa da se pojedince osuđuje na smrt upravo po tom zakonodavstvu. Dakle, vidimo da su to blogeri, novinari, odvjetnici, zagovaratelji i e, aktivisti, borci za ljudska prava. To je nešto čega trebamo biti svjesni i protiv čega se trebamo boriti. Paziti da smjernice ne budu samo usvojene, već da Europska unija ne postane suizvršitelj smrtnih kazni. I na kraju bih odgovorio na e, komentar gospođe Lohbiler vezano za e, odbor za trgovinu. Ako se e, Skakerovo izvješće uzme ozbiljno, onda će to biti veliki korak naprijed da Europske unije ne sudjeluju i ne profitiraju od mučenja i smrtnih kazni u cijelom svijetu u ime Amnesty Internationala i osobno je želimo zahvaliti na radu e, koji je na svom njenom naporu u, u, raznim institucijama. Još jednom hvala. <laughs> Barbara, ponovno ste tražili riječ i rado ću vam je dati. Hvala. Mislim da nisam dobila odgovor na pitanja koja sam postavila komisiji. I možda tu nema nikoga iz komisije ko bi mogao, ko, bi mogao na njih odgovoriti. Ali mogu i u pisanom obliku dostaviti pitanja e, tajništvu odbora za ljudska prava, jer mislim do, da, bismo, da bismo trebali dobiti odgovore na ta pitanja za prvu plenarnu sjednicu u Strasburu u desetom mjesecu i sigurno će tijekom plenarnog zasjedanja biti kritika. Pa me zanima i bis, bismo li mogli dobiti popis od Europske službe za vanjsko djelovanje, popis svih europskih e, državljana koji su uh, kažnjeni smrtnom, e, osuđeni na smrtnu kaznu. I što se poduzima po tom pitanju? Mislim da se približavamo kraju današnjeg rada. Imali smo konkretna pitanja i mislim da ste u pravu kad kažete da pitanja možemo postaviti i napismeno kako bi se, naravno, prenosit ćemo poruku, ali je dobro da se to napravi napismeno kako bismo početkom listopada imali rezoluciju. I samo bih iznijela nekoliko komentara. Ono što možemo čuti iz Europske unije ili o Europskoj uniji je malo ambivalentno. Postoje različite reakcije. moramo biti pažljivi i u prezentaciji situacije. U protivnom bi nam se stvari mogle vratiti kao bumerang, a to ne želimo. Mislim da ste vrlo jasno objasnili da je to povezano sa različitim drugim stvarima, sa suđenjima E, treba naći prave formulacije da se to izrazi, mislim prije svega na prošle rezolucije koje su bile malo i proturječne. Primjerice, tražimo od usađenika na smrt da, da budu u boljim uvjetima. Zatim, kad je riječ o terorizmu, potpuno ste u pravu, pogotovo kad govorite o Egiptu i o Tunisu. Oni razmišljaju o ponovnom uvođenju smrtne kazne. kazne. Nisam provjerila izvor, no mislim da je pouzdan. Ako Tunis o tome razmišlja, to je doista ozbiljno u kontekstu trendova koje smo zabilježili. Dobro je da Afrika ide u pravom smjeru. Pa bi bilo dobro da se nastavi raditi na taj način. Na, e, na tome. Radit ćemo na rezoluciji i nadam se da ćemo doći do konsenzusa između svih klubova u parlamentu. Sljedeći sastanak ovog pododbora održat će se 1. listopada u 9 sati. Htjela bih zahvaliti svim sudionicima u raspravi, svoj trojici, na sjajnim izlaganjima. Bili ste vrlo koncizni, ali ste doista naglasiti, naglasili ono najvažnije. Hvala i prevoditeljima koji su naporno radili cijeli dan. Hvala svima.